Good morning, Dobro jutro, gospođe i gospodo. Mislim da moćemo početi sa sastankom. Očekujem da će nam se kolege malo kasnije pridružiti. Da vas podsjetim da nastavljamo sastanak od ponedjeljka. To je drugi dio tog sastanka. Moram vas eh, obavijestiti da su neki kolege me obavijestili da ne mogu prisustvovati sastanku zbog drugih dužnosti e, u svojim zemljama. Gospođa Vana mi je poslala poruku da neće biti ovdje zbog nekih događaja u Austriji, a gospodin Rope će e, predstaviti njene bilješke kao izvjestiteljice u sjeni. Gospodin Poučak nas je obavijestio da ne može doći na današnji sastanak. Evo to su moje informacije. Mislim da smo spremni da počnemo sa sljedećom točkom dnevnog reda. A to je kohezijska politika u planinskim regijama Europske unije. Izvještaj na vlastitu inicijativu planinski e, područja zauzimaju oko oko 30% teritorija Europe. Njihova gospodarstva ovise o uglavnom turizmu i poljoprivredi. Tipično e, su to problematična područja, premalo radnih mjesta, depopulacija i e, slaba dostupnost javnih usluga Imamo ovaj e, izvještaj na vlastitu inicijativu koji će ispitivati kako kohezijska politika može olakšati probleme planinskih područja, kako može maksimizirati njihov e, potencijal, <clears throat> rast i stvaranje radnih mjesta. E, Čući ćemo gospođu Jotovu. Rok za amandmane je podne 26. siječnja. Za ovo imamo vremena do 10 sati, a onda imamo razmjenu mišljenja s povjerenicom. Molim da izvjestiteljica nas izvijesti u otprilike 10 minuta o ovom izvještaju, a onda ću dati riječ izvjestiteljima u cijeni. Možda ćemo imati i za to vremena. Izvolite, imate riječ. Hvala. Govorit ću bugarski. E, e, imala sam nekoliko brojki, a još jedna koja je važna, to je stanovništvo u planinskim regijama isključivši, e, Hrvatsku, o tome nemamo podataka. E, oko 18% stanovništva Europske unije živi u planinskim područjima. Na prvi pogled ove brojke nisu impresivne, ali su važne jer zbog specifičnosti regija problema s kojima se suočavaju i opcije koje e, pružaju Izazov je kad e, e, gledamo kohezijsku politiku u djelovanju u tim e, regijama i dodanu vrijednost. Kad smo pripremali ovi, ovaj izvještaj, izvjestitelji u Sijeni i ja smo radili na ovom dokumentu svjesni razvoja planinskih područja i životnog standarda Treba napraviti dobru strategiju za te regije, uzevši u obzir regionalni pristup tim područjama. Moram reći da ta dva pristupa e, nisu kontradiktorna. Ona moraju biti komplementarna. Primjer toga bi bio e, spajanje ovog izvještaja s sa regionalnom strategijom. E, recimo alpsku strategiju. Zadaću koju smo se postavili je, e, se sastoji od tri dijela. To stoji u našem dokumentu. Nadam se da ste ga bar e, nakratko pogledali. Ako pogledamo sadašnje instrumente za sveobuhvatni regionalni razvoj, Govorim ovdje o europskim instrumentima naravno. Drugo, trebamo tražiti i dodatne instrumente na europskoj razini sa europskim pristupom. E, moramo imati kohezijsku politiku u, djelovanju i na kraju, a to je važno, imamo konkretni e, prijedlog za sljedeći financijski period. Trebamo konkretni e, program razvoja za to razboljno, i čak i e, namjenske fondove za najmanje razvijene regije. Ključno pitanje koje moramo postaviti jeste koja je perspektiva tih regija, a naročito perspektiva za najmanje razvijena od tih područja, a to je velik dio tih regija. U mojoj zemlji planinske e, regije, to su Karpati, E, oni su u, vrlo teškom položaju, govorimo o velikoj depopulaciji. Kohezijska politika može biti rješenje za te prem. SPN e, pregled e, daje mogućnosti recimo prerađivačka industrija koristeći prirodne izvore. Moram nešto važno ovdje reći. Svaki prijedlog za razvoj mora početi od iste točke, očuvanje jedinstvenih prirodnih resursa, samu prirodu. Prije e, prvog nacrta mnoge nevladine e, organizacije u tim područjima su s nama razgovarale, sastali smo se i sa lokalnim vlastima. Planinske e, regije su naročito osjetljive na klimatske promjene, imaju zajedničke izazove, ali imaju i vrlo dobre šanse za razvoj. E, moji kolege, izvjestitelji u Sjeni i ja e, u potpunosti razumijemo da je prva zadaća razviti radnu definiciju što je to planinska regija kako bismo koristili e, u potpunosti kohezijsku politiku imamo eh, odredbe eh, Fonda za regionalni razvoj, ali on je namijenjen uglavnom poljoprivredi. Eh, tu imamo vrlo kratku sezonu, tešku dostupnost, teško korištenje strojeva. Stoga trebamo oko definiciju u kontekstu regionalne politike. U tekstu pred vama govorimo i o susjednim područjima E, u toj e, strategiji za Alpe. Naša je ambicija da otvorimo e, debatu, raspravu o definiciji. S lokalnim vlastima smo raspravljali ulaganje u kontekstu kohezijske politike. Tu imamo tri stupa pametni rast, obrazovanje, održivi razvoj sa zaštitom okoliša i očuvanje e, zelenog, e, e, zelene baštine. Te regije trebaju dodatnu podršku kako bi se neutralizirale poteškuće u udaljenosti, pomanjkanje infrastrukture i ljudskih resursa. Mala i srednja poduzeća bi tu imala šansu. To bi generiralo i mnoge druge ideje za ta područja. E, socijalna ulaganja. E, trebamo imati e, osposobljavanje recimo za obrte. Oni imaju vrlo veliku šansu tamo. Kohezijska politika i njena rješenja u korištenju prirodnih resursa planina i dugoročno korištenje zahtijevaju održivi pristup E, zaštit, i zaštitu okolišta. E, ulaganja su ključna u planinskim područjima. Ne možemo zadržati tamo mlade ljude, aktivne ljude, ako nema e, pristupa širokom pojasu to je veliki problem. Jedan od ciljeva e, našeg izvještaja je e, teritorijalna kohezija. To nije nemoguća misija. Govorimo i o razvojnom programu. Treba okupiti ulaganja e, poput Eh, obzor 2020, eh, Kozme, Life i druge. Sve, eh, sve te politike imaju utjecaja na planinske regije. Moramo imati zajednički pristup. Takav pristup se može koristiti i u sadašnjem programskom razbolju. To mora biti osnova sveobuhvatne strategije Treba imati jedan mehanizam koordinacije za sljedeće razdoblje. Treba uzeti u obzir specifične karakteristike područja. Tražimo dodatne e, mogućnosti za e, najsiromašnija područja. E, također naglašavamo prekograničnu dimenziju i naravno planine prelaze granice i stoga je potrebna suradnja. To je dobra osnova za primjenu kohezijske politike i e, poboljšanje životnog standarda u tim regijama. Sve detalje možete naći u nacrtu izvještaja. E, biti će mi drago da čujem vaša mišljena i ideje. E, sve što mislite da bi moglo biti korisno za ovo izvješće. Hvala. Sada ću dati riječi e, e, e, izvjestiteljima u sjeni i gospodin Bogović ima riječ. Gospođo predsjedateljice, hvala. Ja bih htio zahvaliti E, gospođi izvjestiteljici, gospođi Jotovoj na ovom izvještaju. Mislim da je dobro strukturiran, odrožava sva očekivanja koja smo imali od tog izvještaja, izvještaja na vlastitu inicijativu. Kao što je rečeno, moramo definirati planinske regije, to je prvi korak. Unutar Europske unije moramo oformiti zajedničku strategiju i zajedničku politiku. Što se tiče ovog e, mišljenja, mislim da u prvom redu moramo naglasiti da u Europi moramo uzeti u obzir raznolikost resursa. Imamo alpske regije, e, e, tu se e, razvija četvrta a, e, makrostrategija, e, tu živi 40 milijuna ljudi. Imamo s druge strane neke regije na Balkanu, naročito u zemljama koje još nisu države članice, imamo veliku depopulaciju a, i druge teškoće. Nemamo zajedničkog nazivnika za te regije ali možemo razmišljati o raznim mjerama kohezijske politike i strategije kako bismo osigurali razvoj u tim područjima. E, razmjena najboljih praksi i iskustava sa onima koji imaju najbolje politike, mislim da je to glavna stvar na osnovi e, načela supsidijarnosti. Mislim da možemo koordinirati politike za planinska područja koristeći fondove iz E, e, raznih izvora, što je već spomenuto. Jedna ključna mjera bi bila e, omogućiti pristup infrastrukturi, cestama, kao i pristup okolišnim infrastrukturama, naročito u kontekstu zaštite okoliša. Naroči, spomenut je i široki pojas, i pristup e, širokom pojasu što je preduvjet za sve aktivnosti danas. Na e, osnovu primjera kohezijski fondovi su se e, koristili za razvoj u tim područjima. To možemo raditi i u budućnosti. To bi nam trebalo pomoći da zaustavimo depopulaciju Ekonomske su aktivnosti važne, e, mnogo dobrih primjera, e, destinacijskih proizvoda, e, to su turistički proizvodi, gospodarski proizvodi, a to može biti osnovom za mikroekonomiju u tim područjima. Udaljenost tu mora biti prednost, veza s turizmom E, je također vrlo važna za razvoj tih područja. To također treba, treba povezati s poljoprivredom kako bismo mogli prodavati te proizvode kroz kanale, turizam i druge aktivnosti. Što se tiče okoliša i e, klimatskih promjena, e, bilo je mnogo zima, koje, koje, su bile bez snijega, što je loše za turizam. To ima i e, posljedice za okoliše, okoliš. E, ledenjaci se tope, na primjer. Moramo biti svjesniji e, što ta područja pružaju u, na području pitke vode, E, raznih infrastrukturnih dobiti s kojima se možemo koristiti. Moramo ostvariti sinergiju u tim e, područjima i pozitivnu suradnju između onih koji e, tamo rade. Treba zaštititi prirodnu i kulturnu baštinu na prvi pogled e, bismo mogli e, misliti da je gospodarstvo jedno posebno područje, ali možemo imati suradnje između e, tih aktivnosti. To može biti osnova za razmjenu najboljih praksi između država članica. članica. U budućnosti ćemo dalje raditi na tom izvještaju, imat ćemo amandmane, ali nadam se da ćemo na kraju imati čvrst tekst koji će odražavati strategiju za te regije u raznim dijelovima Europe. Najvažnija je stvar da se to poveže s onim mjerama koje već imamo i koje su učinkovite da ih koristimo u onim zemljama koji ih još ne koriste. Gospodin Jakovčić ima riječ. Jo, predsjedavajuća, dozvolite mi da se kratko uključim u ovu raspravu. Kratko prije svega zato što mislim da je kolegica Jotova napravila dobar dokument eh, kojega možemo malo još poboljšati kojim amandmanom, <coughs> ali u suštini imamo papir koji će nam omogućiti dobru raspravu i u parlamentu za vrijeme sjednice i mislim, da ćemo na dobar način senzibilizirati, eh, naše kolegice i kolege za planinska područja u Europi. Međutim, ono što želim ipak kratko naglasiti je tri, četiri stvari. Prvo, naravno, ključni problem planinskih regija i njihovog razvoja je depopulacija, a time direktno je povezana je povezanost e, planinskih područja. <coughs> povezanost planinskih područja kako sa onim nizinskim područjima ali i međusobna povezanost pogotovo a pogotovo kada govorimo o prekograničnoj povezanosti <coughs> tu uglavnom možemo govoriti o nepovezanosti jer je to naravno ozbiljan problem prekogranična suradnja u planinskim područjima ima e, naravno <laughs> velikih izazova ispred sebe. međutim tu možemo odvojiti dvije stvari jedno je među zemljama članicama gdje možemo koristiti praktički zajedničke instrumente a drugo je povezanost e, planinskih područja zemalja članica i onih koje nisu članice europske unije <clears throat> gdje možemo koristiti također neke fondove i neke zajedničke <clears throat> resurse <clears throat> koje imamo međutim tu objektivno imamo poteškoća želim naglasiti da imamo takvih situacija i da ne smijemo zaboraviti ta područja i tu dolazim do ključne rečenice a to je trebamo stvoriti sinergiju svih fondova koje imamo pogotovo na ovakvim područjima kao što su planinska područja. vi ste kolegice iotova nabrojali niz fondova koje se mogu koristiti za planinska područja koji postoje u europskoj uniji koje kreiramo međutim <coughs> riječ sinergija treba dobiti ključni naglasak. <coughs> oprostite ali očito nisam baš u najboljoj formi jutros i eh, eh, volio bih kada bismo zaista pokušali naći načina ne samo u ovom slučaju nego i u slučajevima raznih makroregionalnih politika o kojima ćemo razgovarati da zaista stvorimo načine institucionaliziranja sinergije svih tih fondova jer naravno ako govorimo o poljoprivredi onda nam trebaju sredstva iz poljoprivrednih fondova ako govorimo o infrastrukturi trebaju nam nekakvi drugi fondovi ako govorimo o e, mikrozapošljavanju onda nam trebaju opet neki drugi fondovi dakle mikrofinanciranju za samozapošljavanje to sam htio reći. dakle <laughs> imamo e, e, potrebu da zaista na takvim područjima pod navodnicima napadnemo ih koordinirano i uključujući upravo tu riječ sinergiju europskog financiranja na kraju ću naglasiti ja ono što smatram u današnje vrijeme iznimno motivirajuće i nešto što može doprinijeti depopulaciji odnosno ono što može doprinijeti da se depopulacija ne dogodi a to je korištenje širokopojasnog interneta i mislim da u tom kontekstu treba staviti i naglasak da europska unija tu zaista solidarno pomogne stanovnicima koji stanuju na takvim područjima. <clears throat> htio bih E, također reći da i hrvatska ima e, nekakva područja koja nisu baš do kraja planinska ali praktički žive planinski tu prije svega mislim na gorski kotar i e, bilo bi dobro vidjeti kako sa prijateljima iz slovenije ali s druge strane i sa kolegama iz bosne i hercegovine <clears throat> kako, stvarati upravo nekakve dobre europske primjere dobre prakse jer oni, oni već danas postoje konkretno na terenu i mislim da bi bilo dobro da te dobre prakse koje postoje u nekim zemljama sa zemljama članicama i zemljama nečlanicama koje postoje sigurno i drugdje ne samo u hrvatskoj bilo bi dobro da nađemo načina kako da dođe do razmjene takve, dobre prakse i dobre suradnje na tim e, planinskim područjima. I hvala lijepo i oprostite za, moj loš glas jutros. ima riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Želio bih na samome početku zahvaliti izvjestiteljici na ovome tekstu koji je uistinu vrlo potpun. Mislim da je i vrlo podroban te sadrži uistinu gotovo sve probleme s kojima se suočavaju planinska područja, prvenstveno depopulaciju, nezaposlenost, pad kvalitete života. Slažem se sa izvjestiteljicom. Politika Europske unije mora uzeti u obzir sve specifičnosti planinskih područja i upravo zato potreba nam je pristup koji obuhvaća sve poteškoće s kojima se suočavaju planinske regije u Europskoj uniji. Isto tako vrijedi e, primijeniti istu sveobuhvatnu strategiju za potencijal koji se može iskoristiti. Naime, tamo postoje održivi izvori koji se mogu itekako dobro iskoristiti. Izvješće u tom smislu sadrži vrlo pozitivne elemente. Spomenuo bih još jednu stvar koja je važna za moj klub zastupnika. Nisam o tome imao prilike govoriti tijekom sastanka izvjestitelja u Sjeni. Razlog tome je to što se u isto vrijeme održavao sastanak izvjestitelja u sjeni u odboru za prometa. Ja sam bio i sastavni dio trijaloškog sastanka, tako da nisam imao prilike javiti se za riječi po ovom pitanju. Stoga bih sada, gospođo izvjestiteljice, želio skrenuti na jednu e, stvar u vašem izvješću, a to je točka 10, ako se ne varam. Dakle, radi se o Karpatima, gdje bismo Karpate trebali povezati sa Podunavljem kako bi se ostvario sinergijski efekt i kako bi se ostvarila regionalna suradnja. Na taj način bi se možda ostvarila određena komplementarna e, strategija koja bi mogla omogućiti da e, svi ova područja zapravo međusobno potpomognu. Naravno, postoje mogući elementi za razvoj suradnje. Suradnja Podunavlja i Karpata trebala bi se nastaviti u smislu zaštite prirodnih resursa, sprečavanja poplava i slično, ali ako ćemo sad pogledati stvari iz logičkog gledišta, onda ćemo vidjeti da zapravo problemi e, planinskih područja i problemi Podunavlja ili konkretno e, problemi Karpata i e, problemi Podunavlja zapravo možda i nisu toliko slični. Gospođo izvjestiteljice, obratio bih vam se i osobno kako bismo razgovarali o eventualnim mogućim amandmanima. Zašto? Zato što mislim da postoje zaista velika očekivanja e, od strane lokalnih i regionalnih vlasti kada se radi o ovome pitanju i ovome izvješću. No isto tako imajmo na umu da postoje očekivanja na nacionalnoj razini. U Poljskoj, kao što znate, na e, vlasti je zapravo nova vlada i kad govorimo o makroregionalnom pristupu e, posebice kad sad se radi o području Karpata, radit će se zapravo o vrlo važnoj temi kojom će se poljska vlada baviti u nadolazećim mjesecima, čak godinama možemo reći. U svakom slučaju, Poljska će tu temu poticati unutar Europske unije kao jednu od važnih tema u Europskoj uniji. Ne bih sada ulazio u detalje, ali u svakom slučaju mislim da su potrebni određeni amandmani vezano uz ovu poveznicu e, koja se želi uspostaviti između Podunavlja i Karpata. Postoji čitav niz argumenata koji bi nas zapravo mogao potaknuti da se odlučimo za jednu makroregionalnu strategiju. Makroregionalnu strategiju samo za Karpate. Primjerice imamo alpsku strategiju, pa zašto onda ne bismo imali i makroregionalnu strategiju koja bi se odnosila na Karpate? Zašto bi jedna regija mogla biti predmetom takve strategije, a druga ne? Ja sam uvijek za dobru praksu, gledam što se radi i mislim da bi se ovaj tekst mogao iskoristiti, kao i tekst o alpskoj regiji. E, možda bi na sve to trebalo navesti na pomisao da jednostavno pokušamo imati jednu makroregionalnu strategiju koja bi se odnosila na ono što e, na Karpate. Što se tiče gospodina Jakovčića i onoga što je rekao povezanosti među regijama, mislim da je to vrlo zanimljivo. Razmišljao bih dodatno o tome što je rekao. Tu posebno trebamo imati na umu prometnu infrastrukturu koja bi mogla zapravo pomoći da se neke stvari ubrzaju. Prvenstveno tu mislim na regije koje se nalaze u istočnoj Europi. Naime, često se događa da zapravo vidimo da nedostatak adekvatne infrastrukture sprečava razvoj određenih područja. E, možemo reći da je adekvatna prometna infrastruktura zapravo e, kičma e, stvarnog razvoja tih regija i to je nešto što muči konkretno i Karpatsku regiju i moglo bi se spomenuti i u eventualnoj strategiji koja se tiče Karpatske regije. Možda možda u budućnosti e, zapravo treba mhm. dati takav prijedlog i Europskoj komisiji, a mislim da će poljska vlada to učiniti. Da sažmem. Radi se o vrlo dobrom izvješću, o potpunom izvješću, o izvješću koji sadrži sve bitne točke vezano uz kohezijsku politiku, funkcioniranje kohezijske politike u planinskim područjima i sl. No isto tako želio bih e, zamoliti izvjestiteljicu da se nađemo na jednom sastanku kako bismo iznašli rješenje koje ne zatvara u potpunosti vrata mogućnosti da se osmisli i e, konkretna strategija za Karpate. Hvala lijepa. Gospodin Rope koji će govoriti u ime gospođe Vane koja je izvjestiteljica u Sjeni u ovom izvješću. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Kao što ste i sami rekli, ja ću govoriti u ime gospođe Monike Vane. Gospođa Vana je čestitala našoj izvjestiteljici gospođi Jotovoj na dobro pripremljenom nacrtu izvješća koji je zapravo vrlo sveobuhvatan, uključuje vrlo korisne elemente. Ono što je dobro jest da izvjestiteljica govori o obnovljivim izvorima energije i o hidroenergiji u ovom nacrtu izvješća. Ponekad bi priča o tome zapravo mogla biti e, štetnija i donijeti zapravo mnogo više štete nego koristi planinskim područjima zato što se e, vezano uz obnovljive izvore energije treba biti vrlo oprezan kada se oni koriste u e, planinskim područjima. Izvješće uključuje čitav niz elemenata, energetiku, poljoprivredu, turizam. Mislim da bi naglasak zapravo trebalo staviti na dobro planiranje resursa. Možemo također govoriti i o Alpskoj konvenciji koja bi zapravo mogla biti sastavni dio mjera koje su usmjerene na dobro planiranje i upravljanje. Ta konvencija ponudila je dobra rješenja za planenska područja. Primjerice, trebalo bi napraviti razliku između E, interesa koje imaju urbana područja, gradovi u planinskim područjima, a isto tako i interesa koja planinska područja kao takva imaju. Te regije trebalo bi tretirati kao područje e, na kojem ljudi mogu slobodno razmjenjivati robe i usluge, a pritom uzeti u obzir njihove specifičnosti. Također želim reći da namjeravamo ponuditi niz ideja vezano uz usluge od općeg interesa. Izvješće se samo djelomično bavi takvim uslugama. Mi mislimo da je socijalni aspekt isto tako važan. Također razmišljamo i o amandmanima koji se tiču e, rodnog aspekta izvješća. Evo, sve sam sada rekao. Hvala vam lijepa. Gospodin Omarže, izvolite. Gospođo predsjedateljice, hvala vam. Kao e, izvjestitelju u Sjeni za Ujedinjenu Europsku ljevicu ja također želim zahvaliti gospođi izvjestiteljici na kvaliteti obavljenog posla. Mislim da je vaše izvješće jedno od izvješća koje će se smatrati temeljnim izvješćem za sve ono što će uslijediti u budućnosti, a što se tiče planinskih regija i e, posebice kada se radi o prepoznavanju specifičnosti planinskih regija. Činjenica je da je situacija vrlo raznolika od regije do regije, od plene planinske regije do druge. Međutim, također, i to jasno stoji u izvješću, postoje i zajedničke točke. Kako u jakim stranama, prednostima tih regija koje su dobro poznate i na koje se itekako podsjeća, neću sada ulaziti u detalje, ali isto tako i kada se radi o slabostima. Prvenstveno tu treba imati na umu problem depopulacije, pitanje dostupnosti tih regija, izoliranost regija i sl. Također, jedan od problema su investicije. Koje je rješenje za izlazak iz problema? Te regije trebale bi postati atraktivnima u smislu gospodarskog razvoja. Čitajući vaše izvješće i vidjevši da je definicija planinskih e, regija zapravo svedena na ono što se spominje u ERDF-u, može se zaključiti da još uvijek postoji prevladava koncept prema kojem se misle da su planinske regije isključivo ruralne regije. Međutim, to su regije koje imaju nevjerojatno snažan potencijal za gospodarski razvoj. I upravo su ti potencijali ono na što se posebice treba osloniti. Mislim da je pogrešno što e, u Junkerovom planu uopće nije uzet u obzir geografski pristup i što uopće nisu uzeti u obzir geografski kriteriji koje bismo mi itekako voljeli vidjeti u tom pristupu, u tom fondu. Međutim, usprkos tome, zatražit ćemo od Europske komisije i onih koji su zaduženi za Europski fond za strukturna ulaganja da kažu mogu li se investicije usmjeravati i na planinske regije. Druga napomena koju bih želio iznijeti, a mislim da ju je već ispomenuo jedan od prethodnih govornika, tiče se sinergijskih efekata između fondova. Mislim da je to vrlo važno pitanje. Sinergija sa programom Obzor 2020 E, sinergija s Kozmeom, ali isto tako kada govorimo i o toj sinergiji, moramo pronaći odgovarajući način da se ti programi mogu mobilizirati u ovome kontekstu. Ja dolazim iz jedne od e, e najudaljenijih e, perifernih regija i moram reći da smo uspjeli iskoristiti sredstva iz obzora 2020, ali samo zato što nisu Um, možda uvijek um, odgovarajuća za apsolutno sve regije, tako da jedan dio se mogao iskoristiti, drugi dio ne. Što se tiče planinskih regija, vulkanskih planinskih regija, želio bih reći također jednu stvar. U Europskoj uniji postoji veliki broj vulkana. Um, to su područja koja su od velikog interesa za Europsku uniju a tiču se prvenstveno pitanja energetike, ublažavanja rizika od prirodnih katastrofa, a isto tako te su regije važne i zbog mogućih istraživanja. Tu dakle postoji značajni potencijal. I posljednja napomena koju želim iznijeti jeste napomena koja je prvenstveno možda političke naravi. Imamo prilike vidjeti da se polako pojavljuju zahtjevi da se priznaju specifičnosti ovih regija i općenito zemljopisnih područja koja imaju međusobne sličnosti. Kada govorimo o planinskim područjima, možemo vidjeti da su zahtjevi sve glasni. Također za otočna područja možemo također vidjeti da broj regionalnih strategija raste. Također, najudaljenije regije tražu da se priznaju njihove specifičnosti. Sve to zapravo nas navodi na razmišljanje o regionalnoj politici koja bi također trebala priznavajući specifičnosti zadržati određenu koherentnost i zajedničke vektore. Hvala lijepa. A sada gospodin Inolfi, izvolite. Oprostite, gospođa Inolfi. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Želim zahvaliti kolegici koja je pripremila ovaj nacrt izvješća. Vratimo se na e, pitanje planinskih područja. Apeninsko područje gubi stanovništvo mnogo većom dinamikom nego ostala planinska područja. Mnogi će stoga reći da je to jednostavno trend koji je gotovo nemoguće izbjeći. Zato što postoje veće mogućnosti u metropolitskim, u urbanim područjima koja su vrlo blizu tog planinskog područja. Činjenica jest da je to nešto što za sobom povlači gospodarske posljedice, socijalne posljedice, ali isto tako i posljedice za okoliš. I u tom kontekstu ja ću predložiti amandman vezano upravo uz to pitanje. Važno je uzeti u obzir značajne rizike za okoliš, primjerice rizik od izbijanja požara, rizik od poplava i tako dalje. Što više, fenomen depopulacije čini pružanje usluga u planinskim područjima mnogo skupljima. Ne govorim samo o prometu, govorim i o obrazovanju, o zdravstvenim uslugama, o socijalnim uslugama. Možete vidjeti da se zatvaraju čak i poštanski uredi. Naravno, spremna sam priznati da je mnogo toga učinjeno. E, govorimo li primjerice o poljoprivredi, to se posebice može vidjeti. Zajednička e, poljoprivredna politika dala je uistinu pristup velikom broju poticaja poljoprivredniku, ali mislim da se istovremeno zapravo koristi pogrešan pristup. Ako usporedimo produktivnost, primjerice krava eh, koje se uzgajaju na pašnjacima u planinskim područjima i onih koje se uzgajaju u zatvorenim uvjetima negdje na farmi, onda možete vidjeti da tu zaista nema usporedbe. Stoga mislim da bismo trebali eh, priznati vrijednost planinskih područja u smislu stočarstva. Ne postoji nikakva znanstvena osvještenost o mnogo višoj kvaliteti primjerice e, govedine koja se proizvodi od geveda koje su uzgojene u planinskim područjima. Pritom ne mislim samo na kvalitetu i e, okus mesa, već isto tako i na eventualne posljedice za zdravlje. I upravo zato mislim da treba staviti naglasak na planinska područja. Kada govorimo o socijalnim aspektima, Mislim da ponovno možemo govoriti o promjenama koje su upravo kulturološke naravi. Prečesto se planinska područja povezuje s negativnim stvarima. Govori se naime o tome da nisu dovoljno napredna. Ali zašto je tome tako? Zato što stvari uvijek posmatramo s gospodarskog gledišta. Naravno, postoje određene gospodarske manjkavosti, posebice kada govorimo primjerice o prometnoj povezanosti, pristupu širokopojasnom internetu i sl. Međutim, istovremeno postoje zaista i velike prednosti, posebice kada se radi o okolišu, kvaliteti zraka i sl. I upravo zato treba se usredotočiti na to i na infrastrukturu. Možda je najveća greška koju smo do sada činili to što se nismo jednostavno odlučili odvojiti sredstva za poboljšanje infrastrukture. Mislim da bismo trebali na neki način izvršiti pritisak na države članice da poboljšaju infrastrukturu. Mi, kao političari, moramo shvatiti da ako poboljšamo infrastrukturu, ako ju učinimo atraktivnijom ljudima koje žive u tim područjima, kako starosjediocima, tako i novopridošlicama, da će stvari bolje funkcionirati. Moramo bolje koristiti izvore iz okoliša, bolje koristiti um, zemljišta koja su na raspolaganju, ne smijemo ih koristiti preintenzivno ili u prevelikoj mjeri. Također važno je smanjiti i gužve u gradskim područjima, što je nešto što također može imati utjecaj na okoliš. Tako da sve su to elementi koje treba imati na umu. Hvala lijepa. Još imamo tri govornika koji su se javili za riječ. Gospodin Van Niselor, gospodin Rus i ja bih također željela reći nekoliko riječi na kraju, ali molim vas da budete kratki i ja ću nastojati biti kratka. Radi se o, o raspravi o kojoj se razgovara već neko vrijeme, pa mislim da možemo biti relativno kratki. Prva stvar koju trebamo imati na umu je teritorijalna kohezija. To je nešto što je zapravo dodano kao treći cilj kohezijskoj politici i važno je za dugi rok. Teritorijalna kohezija može se u konačnici pokazati mnogo važnijom nego što nam se to čini sada na prvi pogled jer situacija u kojoj se nalaze planinska područja, ali isto tako i otočna područja, neće se zapravo tako lako promijeniti. Te regije će ostati tamo gdje jesu i mislim da će se u budućnosti politika jednostavno mnogo više usredotočiti na njih i na njihove specifičnosti i na njihove specifične probleme. Druga stvar koju želim reći tiče se koordinacije. Nedosta mi gospođa Besel, zato što imamo dva izvjestitelja iz socijalista i demokrata, vezano uz ovu raspravu i onu i alpsku strategiju, a sada čujem da postoji interes za posebnu strategiju koja bi se odnosila na karpatsko područje. Pitam se e, gdje je tome kraj. Možda bi bilo dobro iskombinirati e, te rasprave u plenarnoj sjednici, jer ako ne budemo koordinirali rasprave, završit ćemo u potpuno različitim smjerovima. Čovjek se pita gdje ćemo završiti. Dakle, možda bi bilo dobro da se na plenarnom zasjedanju o ovoj važnoj temi razgovara na koordiniran način. Hvala lijepa gospodine Ruiz, izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice, bit ću kratak. Naravno neću ponavljati ono što je već ranije rečeno. Međutim, želio bih samo staviti naglasak na dvije stvari. Kao prvo, želio bih čestitati gospođi izvjestiteljici. Hvala vam lijepa na pristupu koji ste zauzeli, mislim da je vrlo uključiv, vrlo holistički a to je za ovu temu važno. Druga stvar koju želim reći tiče se nekih stvari koje su već spomenute ranije. Kao prvo, mislim da je vrlo važno da imamo operativnu definiciju planinskih područja. Definiciju s kojom se može konkretno raditi e, i koja uključuje i neke druge koncepte regionalne politike. Ta definicija mora biti vrlo jasna, zato što ako ne bude jasna, izgubit ćemo na značaju i izgubit ćemo suštinski. Ako nemamo sve isto poimanje planinskih područja, bojim se da nećemo ostvariti značajniji uspjeh. Ideja bijele knjige o planinskim područjima meni se čini jako dobro. I naravno, ta bijela knjiga trebala bi se oslanjati na informacije koje se dobivaju od lokalnih vlasti, budući da su lokalne vlasti te koje najbolje poznaju planinska područja. Treba uključiti i ostale partnere, pritom naravno mislim i socijalne partnere. Još jedna stvar koju želim spomenuti jest da mislim da bi bilo dobro imati Europsku godinu planinskih i otočnih područja. To je zapravo sjajna stvar koja bi mogla pokazati da postoje sličnosti između tih na izgled vrlo različitih područja. I zaključno, otvaranje radnih mjesta, prvenstveno zelenih radnih mjesta za mlade. U planinskim područjima to je vrlo važna stvar. Mislim da to treba imati na umu. Osim toga, kao što je to već ranije spomenuto, ja se nadam da ovo izvješće neće smatrati preambicioznim. Naime, ne bismo smjeli ni na koji način razvodnjavati ono što u njemu stoji. I naravno, također smatram da je teritorijalni pristup izuzetno važan. Moramo se usredotočiti na specifičnosti upravo tih e, područja, pritom je naravno pametni rast e, vrlo važan koncept u tom kontekstu. Ovakva vrsta izvješća jasno pokazuje u kojoj mjeri je dobro zauzeti integralni pristup kada se radi o ovakvim temama, vrlo važnim temama. Kada govorimo o smišljavanju pametne strategije, upravo takav pristup nam treba. Prema mojem mišljenju, svako područje trebalo bi imati razvojnu strategiju, pametnu razvojnu strategiju, neovisno o tome radilo se o gradovima ili selima i to bi trebalo biti u integriranom okviru. Hvala lijepa. Dozvolite da i ja na kraju iznesem nekoliko napomena, učinit ću to na bugarskom kako bih e, iskazala poštovanje prema izvjestiteljici. Kao prvo, gospođo Jotova, dozvolite da vam iskreno zahvalim na vrlo kvalitetnom izvješću. Ovo je izvješće u nekoliko navrata naglasilo da planinska područja zapravo se suočavaju s velikim izazovima koja se često najavljaju u drugim područjima. To je nedostatak povezanosti, niska razina pruženih usluga, demografski problemi, depopulacija, vrlo ograničene mogućnosti zapošljavanja, nedostatak prostora za osobnu inicijativu. Zajednička poljoprivredna politika i regionalna politika omogućuju da se koriste određeni instrumenti kako bi se prevladalo te izazove. I to je nešto što bi trebalo omogućiti da se europska sredstva koriste na strateški usmjeren način. Govorili smo da nam treba integrirani pristup, da nam trebaju integrirane strategije u razvoju određenih politika. Na taj način bi se na regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini moglo dati ciljanu potporu. Postoje naravno posebne mjere za određena područja. No ne postoji europski pristup planinskim područjima. I upravo zato trebali bismo razmisliti o teritorijalnoj koheziji koja bi uzela u obzir specifičnosti različitih područja, kao što su primjenice najudaljenija područja, otočna područja i tako dalje. Mislim da bi trebala postojati bolja sinergija i bolja komplementarnost u izvršavanju fondova. Zato što zajednička poljoprivredna politika i ostali programi Europske unije trebaju biti iskorišteni na najbolji mogući način. Treba koristiti nacionalne fondove, privatne fondove za razvoj predmetnih područja. Ja sam također izvjestiteljica vezano uz europsku teritorijalnu politiku. I zaista mislim da bi makroregionalna politika bila sjajan pristup razvoju. Trebamo uzeti u obzir i pritom planinska područja i područja koja graniče s njima. Naravno, to nije jedino rješenje. Ja iskreno vjerujem da teritorijalni pristup općenito predstavlja opciju koja se može dalje razvijati. Evo, to je bio posljednji komentar vezan uz ovu temu. Zahvaljujem vam svima na sudjelovanju u raspravi. Sada imamo gosta, gospodina Marka Onidu iz glavne uprave e, regio i iz glavne uprave Agri e, kolegicu, nisam sigurna da sam njezino ime dobro izgovorila. Željela bih sada njima dati riječ. Izvolite. Zahvaljujem. Zahvaljujem na ovom izvješću. Radi se zapravo o vrlo razumljivom, uravnoteženom izvješću koje se bavi ključnim elementima kada se radi o kohezijskoj politici i planinskim područjima. Mislim da stavljanje naglaska na strateški pristup koji je potreban planinskim područjima zaista pomaže. Treba iskoristiti postojeće instrumente, a koji vjerojatno još nisu iskorišteni u punom potencijalu. Kao što znate, Započeli smo s pristupom makroregionalne strategije. Alpska strategija, strategija za podunavlje e, su primjeri toga. Mnogi se pitaju zbog čega one postoje, posebice za alpsko područje. Svi se pitaju zašto postoji makroregionalna strategija za alpsko područje, budući da se radi o najuspješnijem e, području, ali mi naravno želimo iskoristiti danji ekonomski potencijal Međutim, isto tako suočiti se s izazovima s kojima se suočavamo u tom području, a to je prvenstveno depopulacija planinskih područja. Želimo istražiti poveznice između ljudi koji žive u planinskim područjima i onih koji žive u drugim područjima. Na koji način tome pristupiti? Pa naravno najbolje iskoristiti sinergiju postojećih fondova i instrumenata. Vrlo je zanimljivo vidjeti da struktura alpske strategije je zapravo vrlo slična strukturi e, ovog izvješća s tri e, stupa rast, povezanost i okoliš. Pokretanje alpske strategije kreće kroz nekoliko tjedana u Sloveniji, biće održan veliki događaj, isto tako i glavna skupština i mi bismo voljeli da gospođa Breso i gospođa Jotova budu tamo na pokretanju strategije, zato što želimo da parlament tjesno surađuje po ovom pitanju. Vrlo kratko o definiciji. To je osjetljivo, složeno pitanje. E, neke regije već godinama funkcioniraju temeljem e, definicija planetskih područja koje zapravo nisu u potpunosti zadovoljavajuće. Postoji definicija tih područja u poljoprivrednom sektoru. Pitanje koje se postavlja je koji je cilj te definicije. Glavna uprava regio je napravila klasifikaciju, posebice u okviru kohezijskih izvješća. Ja sam poslao te definicije, te ideje tajništvu ovoga odbora. Pitanje koje se postavlja jest mogu li statističke definicije biti iskorištene i za političke rasprave, jer tu se naime javlja jedna dilema. Uzimali u obzir definicija planetskih područja razlike između različitih zemalja, isto tako u različitim sektorima mogu se koristiti različite definicije. Ako se usredotočimo na poljoprivredu imamo jednu stvar, ako se usredotočimo na neko drugo područje imamo drugu. U planetskim područjima naravno je dostupnost vrlo važno pitanje, ali neka planinska područja od toga imaju koristi zato što zbog nedostupnosti nisu turistički toliko eksploatirana, a to im ide na ruku jer su netaknuta. Upravo zato trebamo biti oprezni u definiranju stvari, ne želimo zapravo dodati još jedan sloj prihvatljivosti novom definicijom za ispunjavanje određenih kriterija. Vrlo je važno da imamo fleksibilnost koja nam je potrebna. Planinsko područje također je nešto s čima ćemo se baviti u nastupajućem kohezijskom periodu i naravno postoji zabrinutost da se postojeći instrumenti neće iskoristiti u svojem punom potencijalu. Upravo u tom kontekstu je ono što izvjestiteljica govori dobrodošlo. I na kraju jedan kratki komentar vezano u zajedničku poljoprivrednu politiku. Zajednička poljoprivredna politika je jedno od pitanja na koji se usredotočujemo. Naime, mi želimo da u sklopu e, podunavske strategije istaknemo vidljivost i planinskih područja. E, pitanje Karpata u tom kontekstu e, zapravo je e, vrlo važno. Ideja o Karpatskoj konvenciji je ideja koja se rodila u kontekstu suradnje između potencijalnog, eh, između karpatskog područja i podunavskog područja. I na kraju da vam dam jedan primjer. U Interreg programu za podunavsko područje mogu se koristiti sredstva u iznosu do 20% izvan programa, to bi se primjerice moglo koristiti za Poljske Karpate, ali države članice to do sada nisu željele i upravo u tom kontekstu vaše izvješće je vrlo važno kako bi se potaknulo države članice da koriste ono što imaju na raspolaganju. Time bih zaključio svoje izlaganje. Hvala. A... Hvala. Imamo li još jedan doprinos iz komisije? Ne. U redu, puno vam hvala. Gospođa, gospođo Jotova, želite li zaključiti raspravu? Hvala, gospođo predsjedavajuća. Hvala svima koji su mi pomogli u završavanju prve verzije izvješća koje sam vam predstavila. Kao što će se... Dakle, jako je bitno prije amandmana da se porazgovara o različitim eh, aspektima ovog izvješća. Tu su Karpati, bilo i drugih ideja. Razgovarala sam i s jedan na jedan s, s kolegama. Gospodin Omarže je također iznio svoje mišljenje. Tu su i planinske regije koje su vulkanskog podrijetla i samim e, time se postavlja pitanje jesu li dovoljno specifične da ih se smijesti na drugu razinu. U svakom slučaju hvala vam puno na komentarima i molim vas šaljite svoje ideje jer ovo je izvješće vrlo važno i mislim da predstavlja odličnu osnovu za buduću politiku Europske unije. Također bih htjela zahvaliti tajništvu, da e, dali su mi doista jako, e, pomogli su mi jako puno. Samo bih htjela postaviti da je rok za podnošenje amandmana 26. E, siječnja u utorak u podne. A sada možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda, a to je razmjena mišljenja s povjerenicom Krecu. Nadam se da će nam se pridružiti uskoro za tili čas, za nekoliko minuta. Dear colleagues, I have to think about the timing the time, so can I invite you to take your... Dragi kolege, vrijeme je da se vratite na sva mjesta i trebamo nastaviti sa današnjim sastankom. Sljedeća točka na dnevnom redu je razmjena mišljenja s povjerenicom Korinom Krecu, povjerenicom za regionalnu politiku. Na posljednjem sastanku održanom prošle godine povjerenica je predstavljala rad svog svoje glavne uprave tijekom prve godine mandata u Junkerovoj komisiji. Doista nam je veliko zadovoljstvo što je možemo poželjeti e, dobrodošlicu u naš odbor ove godine. Članak 16 uredbe o e, zajedničkim odredbama predviđa suradnju institucija, uključujući i o regionalnim pitanjima. E, cilj je da se predstave novi instrumenti putem kojih će se e, provesti regionalna politika. Komisija je 2015. godine izdala komunikaciju i to 14.12. prošle godine u prilogu 2 komunikacije e, navedeni su detalji koji se odnose na pojedine države članice. E, pozivam povjerenicu da predstavi priopćenje, a nakon toga otvaram raspravu sa, sa zastupnicima. Počet ćemo naravno s koordinatorima kao i obično. Budući da imamo ograničeno vrijeme, zamolit ću koordinatore i članove odbora regiji da ograniče svoje komentare i pitanja na nekoliko minuta. E, hvala i sada predajem riječ povjerenici. Hvala, uvaženi članovi odbora regiji, dame i gospodo, dobro jutro. Hvala vam na pozivu, na sastanak već početkom godine. Prije svega, dopustite mi da iskoristim ovu priliku da izrazim najljepše želje E, za novu godinu svim vašim obiteljima i vama. E, želim nam uspješnu suradnju. Na posljednjem sastanku smo zaključili da je 2015. godina godina velikih postignuća. E, dovršili smo izradu gotovo 300 programa. Također je iskorišten te rad radne skupine za bolju provedbu fondova za razdoblje od 2007. do 2013. godine i isto tako smo pomogli e, Grčkoj da riješi probleme s likvidnošću. Pomogli smo državama članicama e, da se suoče s izbjegličkom krizom i na kraju smo platili 40 milijardu milijardi, 41 milijardu eura e, za to. Nadamo se da će 2016. godina biti također godina velikih postignuća. Na početku bih htjela istaknuti glavne elemente komisijine komunikacije u, eh, u, o ulaganju u radna mjesta i u rast s ciljem maksimiziranja eh, uspješnog korištenja strukturnih fondova o kojem sam eh, nešto govorila već prošli put. 453 milijarde eura iz strukturnih e, fondova će e, poduprijeti provedbu strategije e, rasta, ali isto tako i nekih drugih prioriteta poput digitalnog tržišta te energetske unije. Po prvi puta smo predstavili obveze država članica da do 2023. godine ostaje određene ciljeve putem e, fondova. Po prvi puta nismo u stanju unaprijed e, reći koliko ćemo sredstava uložiti te što očekujemo postići na kraju tog razdoblja. I to zbog e, promjene, odnosno izmjene uredbe koju je usvojio ovaj odbor u parlamentu. Novi program koji podrazumiva 14% e, ukupnih javnih doprinosa država članica, dakle taj e, postotak će narasti na 70%. Postižu se već rezultati, ali ne dovoljno. Ako želimo postići rezultate, ako želimo da naši programi budu uspješni i e, promjene živote ljudi, moramo biti sigurni da je naj, da Moramo se pobrinuti da e, postoji odlična investicijska klima. I to je nešto što predstavlja našu crvenu liniju kada smo pregovarali o partnerskim sporazumima s državama članicama. E, trebamo se koncentrirati na pojedine teme i pobrinuti se da se sredstva e, usmire na sredstva, na područja koja su najpotrebitija. E, 126 e, milijarde eura je usmjereno na različita područja. E, isto tako treba definirati ciljane uvjete i države članice trebaju imati regulatorne i strateške okvire te dovoljni kapacitet za provedbu programa. 70% svih ex ante uvjeta su um, ispunjeni i e, plan od 750 e, aktivnosti je pokrenut, tako da oni koji još nisu ostvareni e, trebaju biti um, trebaju poštovati kriterije do kraja um, godine. Isto tako imamo preporuke po zemljama koje su objavljene u kontekstu europskog semestra, a dvije trećine njih odnose se na kohezijsku politiku te preporuke odnose se na zdravlje, odnosno zdravstvo, odnosno reformu zdravstva, zatim socijalnu inkluziju te jačanje administrativnih kapaciteta. I na kraju, kad je riječ o planu investicija za u Europu, e, naglasak se stavlja na e, ulaganja i želimo da se udvostruče ulaganja e, ostvorena putem ovog instrumenta. Usmjereni smo na rezultate i očekujemo Um, velika ostvarenja, postignuća zahvaljujući ovom instrumentu. U području istraživanja, inovacija, um, konkurentnosti malih i srednjih poduzeća. Više od 2 dva milijuna poduzeća bi trebala povećati konkurentnost i dodatnih 14 milijuna domaćinstava će imati pristup širokopojasnoj mreži kad je riječ o prometu i energiji, 70 milijuna ljudi će imati e, bolju obradu e, otpadnih e, voda. Također se povećava kapacitet obnovljivih izvora energije. 500 km željeznica će se financirati.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 podržano našim e, fondovima. Ovi podaci odnosit će se na 531 program od 11. E, mjeseca 2015. godine, ali će se uskoro i ažurirati. E, potičem vas da koristite i distribuirate podatke s te platforme. Kao što znate, postoji veliki potencijal za kombiniranje strukturnih fondova i europski eh, plan za strateška investiranja in, strateške investicije je tu, iako nacionalne vlade nisu eh, uvijek upoznate s tim. Eh, gospodin Katajnen će osmisliti smjernice koje će olakšati državama članicama da u punom potencijalu koriste njegove mogućnosti. Htjela bih reći i što ćemo napraviti ove godine. I dalje ćemo se usredotočavati na rezultate Želimo pomoći državama članicama da ispunjavaju eksante uvjete te da iskoriste financijske instrumente te im pomoći da e, što lakše pristupe fondovima. Te bi isto tako bilo dobro da prilagode e, politike e, sadašnjim okolnostima. Prije toga mislim na izbjegličku krizu. Kohezijska politika je uzorna politika koja se uspjevala prilagođavati tijekom godina i ona definitivno gradi kulturu uspješnosti, transparentnosti i odgovornosti. To će biti posebno važno u kontekstu razgovora o budućnosti proračuna Europske unije. Svi smo željeli ovu reformu i sada se vide njezini prvi rezultati i mislim da svi možemo se time ponositi. I naravno, rado ću odgovoriti na sva vaša pitanja. Hvala. Hvala povjerenice na ovoj zanimljivoj prezentaciji. Sada bih htjela predati riječ koordinatorima. Gospodin Valnister je prvi. Molim vas da ne govorite dulje od tri minute. To je isto tako inovacija u novoj godini. Imamo dobru namjeru biti učinkovitiji u našem radu. Govorit ću nizozemskim jezikom. Prije svega želim vam svima sretnu novu godinu. Prije nego što e, prijeđemo na glavna pitanja. Europski parlament se više želi sredotočiti na provedbu, a to podrazumijeva i potrebu za implementacijskim izvješćima. Dakle, mi isto tako želimo uzeti u obzir ono što je bilo uspješno u prošlom sazivu. što, ono što ovdje nedostaje je to da smo donijeli e, cijeli niz novih zakonodavnih akata tijekom prošlog saveza, saziva, a sad imamo e, novu komisiju koja e, ima novi pristup određenoj mjeri, ne uzima u obzir sve što je dotad, dosad napravljeno i zapravo traži se naglasak na e, prioritete komisije. I vi u komisiji pažljivo promatrate što se događa s e, regionalnom politikom. E, je li to jedan od važnijih instrumenata ili je to za vas nešto što je od marginalne važnosti? Mislim da je bitno reći i vijeću i ovom odboru što o tome mislite. Potrebna je veća sinergija između fondova i ono što je do sada e, ne, e, nedostajalo u uredbi o zajedničkom strateškom okviru je privrženost ostvarenju takvih sinergija. Njih nema dovoljno. Primjerice, kad je riječ o inovacijama. Naš kolega je radio u vijeću koje se odnosi na inovacije. Kad pogledate sredstva koja se ulažu u male i srednja poduzeća, inovacije i istraživanje, dakle to, to su područja na kojima inzistira i na kojima radi komisija, ali očito je da je provedba jako važna. I ne bismo se smjeli samo sredotočavati na to. Trebamo gledati i unaprijed, trebamo gledati i nove politike koje će doći iz komisije i nadamo se da ćemo biti e, uspješni u ostvarenju naših ciljeva. Drugo, kad je riječ o vašim preporukama e, koje se odnose na pojedine države članice, dvije trećine Dakle, dvije trećine tih preporuka je nešto što smo, o čemu smo i već govorili. Dakle, bitno je da slušate i eh, ono što mi govorimo u parlamentu, kako gospodarsko upravljanje povezati eh, s time. Možda nam možete reći i nešto više i o tome, o tim poveznicama. Tako da mislim da je jako dobro da ste nam dali te informacije i mislim da se to, da, da to može nadopuniti rad naših budućih izvjestitelja i suizvjestitelja. Kad e, pogledamo e, općeniti pristup, dakle govorimo sada o koheziji, ali potrebni su nam novi financijski instrumenti, to je nešto na što se trebamo usredotočiti. Dakle, zeleni ciljevi, rast, radna mjesta, to su ti ciljevi. Potreban nam je novi način sagledavanja tih pitanja u Europskom parlamentu. Nije dovoljno da čekamo izvješća o provedbi kohezijske politike. Sada se događa je to da se stvari ne odvijaju dovoljno brzo. Mi trebamo čekati sljedeće izvješće kada ste kada ćete vi zacrtati budućnost, ali budućnost je sada, ona se događa sada i mi u odboru za regije, kao i drugi odbori, mi trebamo sada razmišljati o tome kako dalje i trebamo stvari postaviti na pravi način. Mislim da postoje zanimljivi signali o tome što se događa. Možete i to uvrstiti u svoje izvješće. Evo, sada mi je isteklo tih mojih tri minuta. Hvala. Um e, nastojat ću biti brza, Lambert je već nešto rekao od onog što sam ja htjela reći. Hvala povjerenice što ste opet kod nas u odboru. Imala sam jednu, jedno pitanje, evo nizozemsko predsjedništvo je bilo u ponedjeljak u odboru. E, tjerat će temu e, razvoj gradova što ćete vi paralelno raditi u komisiji kako biste poduprli tu politiku? Naravno, e, kao follow-up izvještaja gospođe Vestrol, kao izvjestiteljica za e, pregled višegodišnjeg financijskog okvira, htjela bih reći da je kohezijska politika pod velikim pritiskom E, sada imamo već e, srednjeročno financijskog planiranje koje još moramo preraditi. E, morat ćemo rezati kohezijsku politiku. Naravno da je parlament u velikoj većini protiv toga. Zanimalo bi me kako vi stojite prema tome. Govorite li o tome već u komisiji i e, što će e, doći od vas u tom smislu. To ovisi i o implikaciji operativnih programa do neke mjere. Imamo e, malo iskustvo sa teškoćama birokracije, ali Dakle, to je već jasno da tu ima previše e, složenosti. Kada ćemo dobiti sljedeći izvještaj i kako ići dalje? Hvala. Thank you, thank you very much. Hvala. Gospođa Tomašić. Hvala. Iako je pristup koji se uh, temelji na lokaciji izazovan, Malo je provedbe na terenu, različiti regulatorni zahtjevi za ostvarivanje integriranog pristupa e, za regionalni razvoj e, je zbunjujući. E, programiranje kreće od ozgora i to može dovesti do uniformizacije provedbe, a da se pritom ne uzimaju u obzir specifičnosti pojedinih e, područja. U nekim e, istočnoeuropskim e, zemljama taj, nacionalni utjecaj je dopunjen lobiranjem. što se može napraviti da bismo se suočili s tim izazovima? Hvala. Hvala, gospodin Jakovčić je sljedeći. povjerenici, htio bih odmah na početku izjasniti se da u ovom izvještaju imamo dosta tema o kojima ćemo morati ozbiljno razgovarati ove godine. ja ću se usredotočiti samo na dvije a moj kolega van miltenburg će kasnije govoriti još o nekim drugim temama u ime Aldea. ono što želim ja naglasiti <clears throat> je svakako potreba da se u vrijeme kada migrantska kriza praktički potresa naš kontinent eh, pa i više i šire od našeg kontinenta je da e, sve europske politike budu dobro koordinirane a tu naravno doživljavam i ovu politiku regionalnu politiku kao nešto što mora biti jedan od stupova u pravcu e, kvalitetnijeg rješavanja svega onoga što su posljedice migrantske krize i mislim da tu imamo nekih rezultata ali da isto tako možemo i moramo biti vrlo oprezni kako će se dalje stvari rješavati jer, dešavati jer sigurno je da migrantska kriza neće e, stati da će se broj onih koji će pokušavati doći na naš kontinent e, stalno povećavati. to je prva tema o kojoj sam htio govoriti a e, druga tema je stvaranje makroregionalne suradnje u europskoj uniji kao jedna od strategija europske komisije pa i parlamenta na kraju krajeva je nešto što ja naravno pozdravljam i kao izvjestitelj za jadransko jonsku makrostrategiju Eh, europske unije želim eh, istaknuti jedno iskustvo koje osjećam u ovih eh, godinu, i nešto dana. Postoji povijesna tri ne za makroregionalnu strategiju ne no structure no money i no regulation. znači ta tri ne je nešto što je bila pretpostavka za stvaranje tih strategija ono na što ja želim upozoriti je to da mogu razumjeti e, no money jer imamo novce u raznim fondovima pa prema tome može se stvarati sinergija mogu razumjeti i no e, e, regulation zato što imamo već dovoljno ovaj, regulative ali pitanje strukture je nešto što želim otvoriti zato što na našem konkretnom primjeru u ovom slučaju gdje ja radim imamo situaciju da su gotovo sve talijanske regije veće od svih država na zapadnom balkanu jedna pulja ima šest milijuna stanovnika jedna slovenija i albanija imaju dva milijuna stanovnika ili nešto više albanija ali svejedno hrvatska ima samo četiri i nešto milijuna stanovnika prema tome imamo velike disbalanse i mislim da ćemo morati pronaći neko rješenje kako kvalitetno koordinirati te makroregionalne strategije ja sam sutra u rimu i razgovarat ću s talijanskom vladom i mislim da bi to trebalo ako ništa drugo omogućiti da države članice na dobrovoljnoj osnovi znači ja ne kažem da mora to biti struktura koja je vezana uz europsku komisiju ili uz europski parlament ali ako države članice imaju potrebe za nekom strukturom mislim da ćemo morati otvoriti taj razgovor jer inače neće biti dobre koordinacije oko svih velikih projekata koje želimo postići kroz makroregionalnu suradnju. Euh, Madame la Commissaire, permettez moi de vous souhaiter également euh, nos euh, meilleurs vœux. vous étiez en fin gospođo predsjedavajuća, hvala što ste mi dali riječ. Uh, gospođo povjerenice, dobrodošli. Bili ste i prošle godine na našem sastanku i postavili ste brojna pitanja i izrekli brojne važne stvari. Početak je nove godine, 2016. godine i mislim da možemo baciti pogled unatrag na prošlu godinu. Iz moje perspektive, a, prošla godina bila je opasna godina za Europsku uniju. Jako teška godina. I najmanje što možemo reći je da se nadamo da 2000, odnosno mislimo da 2016. godina neće biti tako opasna i da neće dovesti u pitanje europske e, projekte. 2015. godine e, trebali smo se suočiti s grčkom krizom. O tome smo govorili u našem odboru regi. Ali i ovom prilikom treba reći je da plan za pomoć Grčkoj, možda to nije pravi naziv za taj plan, ali ono što je sigurno je da da je odgovornost grčke vlade omogućila spašavanje Europe kakvu smo do sada poznavali. Druga stvar koja je utjecala na prošlu godinu je terorizam. I u rješenjima koja su provedena vidjeli smo koja je srž Europe, a to je Schengen. I u trenutku u kojem slavimo Interreg, vidimo da se sada ponovno dižu zidovi u Europi i ti problemi postaju sve izraženiji. To je drugi element, a treći element je migracijska kriza. O tome smo razgovarali jučer i s nizozemskim predsjedništvom. Jako je važno da budemo u stanju iskoristiti e, instrumente kohezijske politike i kako bismo pomogli migrantima u njihovoj integraciji, ali smo primijetili da se tijekom te krize niz država članica da je odustalo od temeljnih vrijednosti Europske unije i mislim da trebamo biti jako pažljivi i pozorno pratiti e, što se događa na tom planu. Kad je riječ, i to je nešto što je jako važno i za koheziju, dakle u našim e, programima stoje različiti zahtjevi, uključujući i oni makroekonomske e, prirode. Ne slažu se svi s time, ali dakle da bi europski projekt danas zaživio znamo e, da strukturni deficit ne smije biti e, veći od 5% i i našli smo načina e, na neki način natjerati sve da se toga i drže ali je teško naći mehanizme kako bismo se osigurali, kako bismo osigurali poštivanje europskih vrijednosti, kako bismo osigurali da se svi eh, drže temeljnih vrijednosti i kako bismo spriječili države članice da dovode u pitanje te vrijednosti. Europski projekt Europski projekt ne svodi se samo na postotke koje se odnose na E, strukturni deficit, e, već su to i europske vrijednosti. I ako su te europske vrijednosti dovedene pod u pitanje, onda mislim da to predstavlja veliku opasnost. Nadalje, isto tako često se spominje to da je jako teško, da teško postižemo rezultate. Ali htio bih reći da ono što otežava postizanje rezultata to su sve europske politike koje se provode i koje zapravo sprečavaju gospodarski oporavak i otvaranje radnih mjesta. I upravo regionalna politika omogućuje eh, ublažavanje negativnih učinaka tih politika. Zamislimo koje bi bile posljedice provedbe svih tih politika da nije bilo regionalne politike. Dakle, moramo izaći iz takvog okvira razmišljanja i e, ustvrditi da regionalna politika omogućuje e, ublažavanje negativnih učinaka i postizanje ciljeva koje želimo e, ostvariti u pogledu ulaganja i rasta. Hvala. Hvala, gospodin Rope je sljedeći, imate tri minute. Gospođo povjerenice, hvala vam što ste došli na sastanak našeg odbora i želim vam puno uspjeha u provedbi planova ove godine. E, htio bih vam skrenuti pozornost na sljedeće. Radna mjesta i zapošljavanje u ruralnim područjima. želio bih da govorimo o preseljenju ljudi iz seoskih u gradska područja. Ljudi se odlučuju na selitbu zato što ne mogu pronaći posao kojim bi zaradili dovoljno za život. Ljudi se sele u zemlje gdje su plaće više. Rezultat toga je da su zapravo socijalne strukture e, u gradskim područjima e, zagušene kao i e, javni prijevoz. Dakle, u mom području, a ja živim, da sam iz ruralnog područja, imamo dovoljnu infrastrukturu, ali nema dovoljno posla Znam da u proteklom programskom području koje je završilo 2013. E, godine e, središnje nacionalne vlasti su donosile odluke o provedbi programa e, čiji je cilj bio izgradnje infrastrukture. Vlasti su se odlučile za ulaganje u promet, izgradnju cesta, a kad je riječ o radnim mjestima, o zapošljavanju, Malo je toga učinjeno. Stoga me zanima vaše mišljenje o tome kakvi su planovi za davanje potpore otvaranju radnih mjesta u regijama. Jer danas, dakle ako postoji natječaj za određeno radno mjesto, odnosno za određene projekte, obično ih dobivaju e, gradovi, a rijetko sredstva e, dobivaju seoska područja. Hvala. Gospođa De Marto je sljedeća. Hvala gospođo predsjedavajuća. Također bih e, htjela zahvaliti i povjerenici što je ponovno došla na naš sastanak. E, htjela bih nešto reći o komunikaciji o kojoj smo danas govorili. Znam da ste se odlučili za praktičan, činjeničan pristup situaciji. I to je nešto što karakterizira ovo programsko razdoblje. E, stalno se traži više novca. Sadašnji financijski pristup i nadamo se da će e, se s time nastaviti i nakon revizije VFO-a. Dakle, nama je, su potrebna sredstva za ostvarivanje ciljeva. Mislim da bi se sve kolege složili da nije dovoljno toga ostvareno u državama članicama do sada. Evo nekoliko primjera u, u području javne nabave i administrativnog kapaciteta. Politike imaju veliki utjecaj e, na poduzeća, prije svega na mala i srednja poduzeća. Nismo vidjeli, doduše, dokaz da te politike imaju pozitivan utjecaj na regije. E, isto tako različite regije su e, različite e, razine atraktivnosti. Čini se da nema dovoljno sinergije između EFSI-a i regionalnih politika. Kad je riječ o financijskim instrumentima, pitala bih vas mislite li da je tako ekstenzivno korištenje tih sredstava je nešto što je moguće jer znam odnosno da li se oni znaju koristiti na lokalnoj i regionalnoj razini jer znamo da u tom smislu je potrebno dovoljno edukacije e, za vlasti na toj razini možda bi bilo dobro i to zapravo se ne odnosi samo na vas, već na cijeli odbor. Mislim da nam je potreban održiv rast i održiva radna mjesta. Hvala, sada predajem riječ povjerenici da odgovore na prvi krug pitanja, a nakon toga ćemo nastaviti s e, pitanjima e, iz odbora regije. Izvolite povjerenice. Hvala lijepa. Hvala na ovim svim komentarima i na pitanjima. Gospodin Banistel, ova komunikacija e, radi se o doprinosu fondova e, strategije rasta, e, prioritetima komisije i tako dalje govoreći o obvezama država članica to, to, e, te, to treba ispuniti do 2023. godine. Naravno, provedba je najvažniji dio. E, vrlo je važno pocrtati da je to 100% e, odgovornost država članica kad se radi o provedbi, ali kao komisija mi dajemo smjernice pripremili smo sa potpredsjednikom Kamtajnenom e, smjernice o Junkerovom e, planu za strukturne fondove. E, svjesni smo toga da mnoge države članice ne znaju kako kombinirati te fondove za dobre i velike projekte. To je druga tema mi ne možemo pripremati projekte iz Brisela. Odgovornost je država članica i regija da to učine. One moraju identificirati koje su njihove potrebe i onda e, podastrti e, dobre projekte. Dajemo i smjernice u vezi sa obzorom 2020. Znam da ste vi zato za to jako zainteresirani E, svi ti e, instrumenti vode prema izvrsnosti. E, preporuke za pojedine zemlje, to je u središtu pregovora. Mi smo zamolili sve zemlje da programe prilagode i da ih prilagode preporukama Gospođa Krel, hvala lijepa. E, plan za razvoj gradova. Prošli smo tjedan imali prvi sastanak sa nizozemskim predsjedništvom. Vrlo sam im zahvalna jer je ta agenda, taj plan vis na listi prioriteta početkom e, lipnja, krajem e, svibnja ćemo se sastati u Amsterdamu. Po prvi put će države članice e, izraziti svoj, svoju podršku za ovaj plan za razvoj gradova E, subsidijarnost je tu igra ulogu i mnoge su države okljevale. Sada je prvi puta da sve članice e, govore o potrebi takove agende. E, to neće voditi niti Evropska unija, niti države članice, već sve razine vlasti kada dodjeljujemo 15 milijardi kojima će upravljati izravno gradovi to, to nije samo stvar povjerenja između komisije i gradova već i test e, kapaciteta tih e, gradova e, mogućnost da se identificiraju prioriteti i da se to spoje spoji s direktnim potrebama ljudi Imamo inovativne akcije u urbanim sredinama. Nadam se da ću moći doći ovamo u proljeće i pokazati prve rezultate. Što se tiče pojednostavljenja, već smo identificirali nekoliko područja gdje, e, u kojima će doći do promjena u sadašnjem razdoblju. E, naravno da se oslanjam na sve vas da se svi angažirate i da ukažete e, na potrebne promjene e, kod pregleda višegodišnjeg financijskog okvira ili e, na drugim područjima. Bit ćemo u kontaktu i s državama članicama. Znate da mnoge države članice postavljaju uvjete i odredbe koje e, ne postoje u europskim odredbama. Sada imamo projekte koje zahtijevaju do 40 potpisa. Nadam se da ćemo u proljeći doći sa prvim nacrtom studije o pojednostavljenju. Što se tiče pregleda višegodišnjeg financijskog okvira, naše su službe već počele pripremni rad. E, sada je još prerano da vam damo bilo kakove rezultate. E, krajem 2016. komisija će dati ocjenu funkcioniranja e, višegodišnjeg financijskog okvira, uzimajući u obzir i ekonomsku situaciju, i rezultate projekata. E, to će popratiti e, zakonodavni prijedlozi od strane Komisije za reviziju višegodišnjeg financijskog okvira, ali o tome se vodi rasprava. E, do proljeća 2016. najkasnije mi ćemo pregledati sa svim državama članicama sve dodijeljene fondove, od 2007. do 2020. u kontekstu tehničkih prilagodbi za proračun 2017. Taj e, pregled će nam omogućiti da vidimo kako su mjere pojednostavljenja djelovale kakav je njihov učinak na korištenje fondova sad smo tek na početku ovog razdoblja. Komisija namjerava dati e, koncept boljeg korištenja fondova. E, bit ćemo naravno otvoreni za doprinose Europskog parlamenta, e, država članica, revizorskog suda i svih dionika o tome će ovisiti naš pristup ovom srednjoročnom preglednu. E, gospođa Tomašić je govorila o mnogim preprekama. Da budem iskrena, ova, ove političke preferencije o kojima ste govorili, one su sve manje vidljive u državama članicama, a to je zbog e, novog e, regulatornog okvira sada imamo ovaj e, IT sustav u mnogim zemljama. On neće biti dozvoljeno e, da se predaju projekti e, po kriteriju preferenciji. Moramo stalno govoriti i naglašavati da je regionalna politika iznad politike, da ona mora raditi za narod, za ljude i korisnike E, mo, mogu vam reći da mi od komisije imamo indikatore, imamo e, odredbe i to je jedino što je nama važno. E, gospodin Jakovčić se javio za riječ i pitao je, ne, postavio pitanje o migracijama. Naravno da je to vrlo značajno u ovoj fazi. Svjesni smo toga da snosimo odgovornost, da moramo biti solidarni. Solidarnost i odgovornost idu ruku pod ruku. Nakon komunikacije koju smo usvojili u rujnu, gdje se kaže da kohezijska politika mora doprinijeti ovim novim izazovima, tada su se radili operativni programi e, Poslala sam e, ministrima odgovornima za EU fondove pismo, e, upozorila na izazove i pozvala ih da pošalju e, prijedloge za promjene ako je potrebno. Neke su zemlje već iskoristile fond za prethodni period u Berlinu, na primjer, sam jednu četvrt e, posjetila, tu su to koristili za integraciju migranata. E, isto tako i u Parizu, ali za mnoge zemlje je to nešto e, posvema novo. Samo je Italija tražila za reprogramiranje. Mi smo reprogramirali 120 milijuna eura za hitne slučajeve i za smještaj, spašanje, spašavanje, e, patrolne e, čamce. Mm, e, oni su nam dali i svoj izmijenjeni nacionalni program. Sada moramo prihvatiti programe za smještaj i prihvat migranata tu ćemo koriti i, koristiti i socijalni fond. E, trebamo pomoći vlastima da bolje dodjeljuju strukturne fondove za prijam e, i integraciju migranata. U programu prekogranične suradnje za Grčku i Cipar tražili su modifikaciju. Taj će se program e, izmijeniti E, milijun će ići za migracijske mjere, a sada raspravljamo sa državama članicama, na primjer u Njemačkoj. E, e, Savezna država Brandenburg, ona je prva regija koja je zatražila sredstva od ili zajam od Europske investicijske banke da E, se bolje suoči sa izazovima e, izbjegličke krize. E, Brandenburg je potpisao sporazum sa investicijskom bankom i ona će im dati 120 milijuna eura za opremu i izgradnju smještajnih kapaciteta u raznim dijelovima ove savezne države Njemačke države Brandenburg. Kao što vidite e, imamo i e, druge načine kroz investicijsku banku da pomognemo e, azilantima. Treba slijediti primjer Brandenburga. Gospodin Jankovčić, e, vi ste govorili o migracijama prilično dugo, ali to je važna tema. Mm, mm, e, važno je kako zemlje koje su tu uključene surađuju. E, ićemo u Dubrovnik na godišnji forum i tu ćemo imati važnih rasprava. Gospodino Mađi, hvala lijepa. Vi ste puni nade u ovom pesimističnom svijetu. I ja sam optimist. E, govorili ste o grčkoj krizi, na primjer. E, bilo je dana i vremena e, kad nismo znali kamo će ova zemlja krenuti i kako će se to razvijati E, sada se situacija popravlja, e, rješava se problem likvidnosti. Zahvaljujući ovom odboru usvojili smo i, i promjene zakonodavstva. Što je neobično važno, treba imati na umu e, kako će Grčka izvršavati svoja obećanja kako će trošiti novac. E, e, naravno da ću ovdje izvijestiti o situaciji u strukturnim fondovima u Grčkoj. E, međutim, o tome treba razgovarati i sa sve druge države članice. To je vrlo važno. Od 2016. komisija će izvještavati svake godine na osnovi E, e, godišnjih implementacijskih izvještaja država članica i onda će doći do e, ocjenjivanja tih izvještaja. Postoje i drugi izazovi, imamo migracije, govorimo o izbjegličkoj krizi samo sa stanovišta naših politika, ali moramo naći sinergije u toj krizi Mislim da sada idemo od, e, hit, od krize u integraciju. E, socijalna integracija će biti najvažnija zadaća u sljedećem razdoblju. E, razgovarali smo sa nizozemskim predsjedništvom. Oni su svjesni situacije i žele je rješavati. U veljači ćemo se sastati sa 28 ministara kako i izbjeglička će kriza biti e, u prvom planu. Solidarnost, kao što sam rekla, i odgovornost moraju ići ruku pod ruku. Moramo se boriti za vrijednosti Europske unije. Naravno, ti izazovi ne smiju dovesti do zaboravljanja vrijednosti. E, mm, imamo naravno financijska ograničenja, imamo deficite. E, to je mjera koju je usvojila komisija kako bi osvijestila države članice. E, one se moraju uhvatiti u koštac sa krizom i to ne smije ići na uštrb krize deficita. E, moj prijatelj Moskovici i Francus, predstavnici Francuske e, na tome intenzivno rade. E, preporučam vam da razgovarate sa Pjerom o tom važnom problemu. Shvaćam također da u nekim regijama za njih nema razloga za kažnjavanje jer e, nisu ušle u deficit. I to shvaćam. Mm, nije greška La Reunion ako, ako Pariz e, ne odgovara svojim obvezama i ima veliki deficit. Gospodin Rope je govorio o e, radnim mjestima. E, sada ću preći na e, moj materinji jezik. E, mislim da je to vrlo važan element za pošljavanje u ruralnim regijama. To je naravno povezano s migracijama prema urbanim regijama u zakonodavstvu o gradovima e, gradovi se smatraju kao središta rasta e, međutim i regije se suočavaju sa velikim izazovima u budućnosti moramo vidjeti e, kako ćemo rješavati novu e, ruralnu politiku. Već smo e, u nekoliko navrata razgovarali sa povjerenikom Hoganom o toj temi. Poljoprivredna politika ne znači samo subvencije za poljoprivrednike. Moramo e, imati na umu i radna mjesta E, e, imamo gradove, ali imamo i vrlo siromašne regije. Trebamo poticati otvaranje radnih mjesta u ruralnim e, regijama. U novom programskom razdoblju ćemo zato imati prilike. Dozvolit ćemo državama članicama da naprave listu prioriteta E, važno je financiranje malih i srednjih poduzeća jer oni imaju, igraju ključnu ulogu u regijama, u ruralnim e, područjima. Mi, smo, mi ćemo preporučiti državama članicama da se mala i srednja poduzeća smještaju u najsiromašnijim regijama kako bi se tamo otvarala radna mjesta. Moramo poticati takove ambicije e, do kraja ovog saziva. E, recimo u regijama su vrlo važne e, internetske usluge. Ja sam evo bila izložena kritici, rečeno mi je da u, e, ruralnim područjima nema e, ni traga internetskim uslugama, da su te usluge vrlo manjkave. E, dakle, moramo povezati jače ruralna i gradska područja ne možemo e, više ignorirati tu potrebu nam je potrebu e, boljih internetskih usluga u ruralnim područjima e, ja također je otvaranje radnih mjesta neobično važno na svim razinama to je jednako važno za gradska kao i za ruralna područja to će za mene biti prioritet mi smo dogovorili operativne programe i partnerstvo sa zemljama članicama. Hvala. Mislim da je cilj regionalne politike da smanji razlike između regija. E, u svojem mandatu poklanjam veliku pažnju Italiji, na primjer. E, bila sam dva puta u Mezzođornu. U određenom trenutku smo smatrali da nećemo moći izvršiti i provesti sve ove operativne e, programe. Međutim, bila sam na Siciliji, tamo vidimo na primjer veliki napredak. E, ja ću naravno imati priliku da putujem e, i dalje. Možda ću moći željeznicom doći od Barija do Napulja. E, možda će to donijeti do veće ravnoteže između regija. Administrativni kapaciti su vrlo važni, njih treba ojačati to je ono što najviše nedostaje u e, ruralnim područjima i u regijama. Ko, koji puta je administrativni kapacitet važniji od samih fondova? Mogu vam reći da sam e, ja pragmatična osoba. E, ne, ne volim kada se instrumenti preklapaju imaju prema našim evaluacijama na raspolaganju 20 milijardi. Zajedno sa povjerenikom Katajnenom nadam se da ćemo ih moći e, iskoristiti zaista na vrlo koristan način i učinkovit način. Mislim da financijski instrumenti ne mogu odgovoriti na sve probleme. Oni ne mogu predstavljati alternativu za operativne e, programe održive operativne e, programe. Važno je identificirati potrebe. A tek onda fondovi mogu biti korisni i mogu pridonijeti regionalnom razvoju. Hvala lijepa. Što se tiče Italije, e, niste je spomenuli posebno, mogu vam reći da u budućnosti je naša želja da e, se smanje e, razlike između razvijenosti regija. Pa to je jedan od ciljeva regionalne politike. Ona mora doprinijeti E, smanjivanju tih e, razlika i nejednakosti. Nadam se da sam odgovorila na sva pitanja. Hvala. Evo to su bili odgovori na prvi krug pitanja od koordinatora. Sada imamo još deset imena na popisu za daljnja pitanja. I molim vas da imate na umu vremenska ograničenja. Ljubazno vas molim da budete vrlo kratki, minuta po pitanju. Gospodin Van Miltenburg, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Kao prvo, e, gospođo povjerenice, dobrodošli, sve najbolje u novoj godini. Izgleda da je pred nama vrlo intenzivna godina, naravno sa naglaskom na održivost, rast i nova radna mjesta. Žao mi je što moram godinu početi kritički. Naime, ako se pogleda komunikacija, to bi trebalo biti izvješće, to bi trebala biti evaluacija ishoda pregovora između različitih dionika u vezi sa sporazumima o partnerstvu i vašim operativnim programima. Očekivao sam više manje kvalitativnu analizu svih tih partnerskih sporazuma. Međutim, ono što mi imamo prilike vidjeti je zapravo jedan sažetak brojki, dobrih namjera, ambicija, ali nema stvarne kvalitativne analize. Govori se o količini i podacima, na tome je naglasak, a kvaliteta je izostala. Mislim da je to šteta. Prema mojem mišljenju, Izgleda da je to za Europsku komisiju neka vrsta obvezne zadaće kako bi ispunila svoje dužnosti u skladu sa trenutačnom važećom e, uredbom o zajedničkim odredbama ali mislim da bi to zapravo trebala biti zadaća kojoj bi stvarni cilj trebalo biti poboljšanje procesa kako bismo u konačnici imali zaista i kvalitetne partnerske sporazume ali i kvalitetne programe Pitanje koje postavljam je sljedeće. Kakva je vrijednost te komunikacije? Kao što već rekao gospodin von Nistelrooy, nema stvarne poveznice sa preporukama po zemljama. Nema konkretnih specifičnih informacija u ovoj komunikaciji koje bi se ticale samih zemalja, dakle nečega što se tiče razine zemalja. Za mene to je jednostavno propuštena prilika. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Bili li Europska komisija mogla bi li bilo moguće da nam se daju radni dokumenti koji dopunjuju ovo što je već napravljeno i ono što se može naći u komunikaciji, a što je, kao što sam rekao, više kvantitativna analiza. Nedostaje kvalitativni pristup partnerskim sporazumima, stvarnija evaluacija procesa. Biste li nam mogli dati dodatne informacije kako bismo preliminarnu evaluaciju imali utemeljenu e, ne na brojkama, već na kvaliteti. Hvala lijepa. Ispričavam se, ali moram vas podsjetiti da budete kraći prilikom postavljanja pitanja. Gospodin Arimo, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. ja želim povjerenici sretnu novu godinu, godinu 2016. E, govorit ću vrlo konkretno o Grčkoj, e, govorit ću o 181 projektu koji su tamo provedeni ili trebaju biti provedeni. Imam tri konkretna pitanja. Molim da nam te konkretne odgovore. E, koji će od ovih projekata imati apsolutni prioritet? E, imamo 16 e, projekata koji su kvalificirani kao rizični. Drugo pitanje, kakve konkretne dodatne e, dodatne mjere poduzima komisija kako bi ovi projekti bili uspješni? Treće, kako ocjenjujete rad službi za podršku, supporting services, ima li tu dovoljno suradnje, dovoljno proaktivnosti? A treće pitanje, e, e, otpadanje sufinanciranja, da li se to odražava na uspjeh projekata? Hvala lijepa gospodin Novakov. Sljedeće pitanje. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice, gospođo povjerenice. Hvala vam što ste ovdje spremni raspravljati o najnovijim podacima vezanima uz regionalnu politiku Europske unije. Ono što bi mene danas zanimalo je sljedeće. Nedavno su najavljeni programi za strukturnu potporu kojima komisija nastoji postići bržu provedbu preporuka po zemljama te je na raspolaganju oko 123 milijuna eura za razdoblje do 2020. Moja pitanja vezana uz taj program su sljedeća. Kako će komisija izbjeći preklapanje sa trenutačnim operativnim programima koji su već osmišljeni s ciljem da se poboljša administrativni kapacitet i dobro upravljanje? Prijedlog programa, citiram, nudi savjet i stručnost na terenu koje traže države članice. Mislite li da će države članice prihvatiti tu ponudu? I ne bi li bilo lakše racionalizirati e, trenutačne tehničke potpore i druge oblike potpore umjesto da se ide s novim programom? Države članice trebaju manje savjeta. Savjeti već postoje u preporukama po zemljama. Ono što treba državama članicama je provedba. Koji su očekivani ishodi ovog predloženog programa? I na kraju, ali nimalo manje važno, predloženo trajanje programa je četiri godine. Kao što svi znamo, ozbiljne reforme, primjerice u obrazovanju, traju mnogo duže. Kako će se program pobrinuti da se nakon njegovog zatvaranja i dalje daje doprinos provođenju reforme? Hvala. Gospođa Mirafi, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Zahvaljujem povjerenici na ovim učestalim sastancima. Jasno mi je da kohezijska politika nema baš dobru reputaciju. Imali smo primjere koji jasno pokazuju, posebice u Italiji, da je zapravo došlo do tračanja resursa. Pokret pet zvijezda uvjeren je da nije problem u samome instrumentu, već u načinu na koji se primjenjuje. Evo, daću vam konkretan primjer neučinkovitosti onih koji su zaduženi za praćenje. Mislim da je ono što nam je potrebno bolja koordinacija između različitih razina uprave i različitih službi u smislu jačanja administrativnih kapaciteta. Moje pitanje povjerenici je sljedeće. Je li moguće dobiti kakve dodatne informacije o stajalištu Europske komisije vezano uz reviziju višegodišnjeg okvira? To je prvo pitanje. I drugo pitanje, možete li nam dati neke informacije o novom e, razdoblju programiranja? Jamčim vam, međutim, da ćemo mi svakako nastojati dati svoj doprinos i uzeti u obzir ono što ste rekli. Što se tiče željezničke poveznice između Napolja i Barija, evo samo da smirim duhove i nadam se da ćemo uspjeti to proširiti. Hvala. Sljedeće pitanje. E, hvala lijepa. E, neću postaviti e, pitanje E, agenda za gradove, tu ste već odgovorili na jedno pitanje. E, čula sam s veseljem da je došlo do prvog radnog e, sastanka između predsjedništva vijeća i komisije. Mi smo ovaj izvještaj usvojili velikim dijelom, velikom većinom. To je esencijalni dio razvoja u državama članicama ja već tu vidim opasnost da ćemo malo poći tu krivo. Ukazujem na to da u izvještaju e, uvijek e, stalno govorimo o funkcionalnim područjima. E, želimo suradnju između ruralnih i gradskih područja. To opet se pokušava da se E, to razdvoji. E, moramo ostvariti ovu e, suradnju. To moramo prevesti, ove naše riječi moramo prevesti u djelo. Sporazum iz Amsterdama, dobro, treba ga provesti. Dobro je da je izvještaj usvojen velikom većinom. Hvala, gospođa Word, imate minutu. Um, thank you. Hvala lijepa. Samo sam se željela osvrnuti na očekivana postignuća i na uključivanje razvoja malih i srednjih poduzeća. Posebice uzimajući u obzir 400 tisuća socijalnih poduzeća koja bi trebala ostvariti potporu. Mislim da E, ona imaju izuzetno veliku ulogu e, u vraćanju marginaliziranih zajednica u bolju, održiviju, sigurniju gospodarsku budućnost. Imam 30 godina iskustva e, u radu sa društvenim poduzećima u ruralnom području i to je zaista vrlo vrijedno iskustvo vrsta potpore kakvu je Europska unija počela davati u prošlosti, e, u nedavnoj prošlosti e, zapravo je mnogo veća nego što je to bilo slučaj ranije i zato je situacija sada možda lakše. Ja bih zaista voljela da se poboljša i pružanje administrativnih usluga. E, željela bih da se stvore jednakiji uvjeti za sve, zato što te vrste poduzeća često nemaju upravnu strukturu koje imaju velika poduzeća. Još jedno pitanje. E, ja radim u e, okrugu Kambrije e, koja je bila samo središte poplava prije Božića. Naravno, poplave su se nastavile i tijekom Božićnog razdoblja, pa čak i nakon ove godine. Izuzetno je važno za zajednice koje žive u tom dijelu Ujedinjene kraljevine da imaju pristup regionalnim fondovima kako bi se mogle ponovno izgraditi, kako bi mogle obnoviti ono što je e, uništeno. Ako se moja vlada ne prijavi, što mislim da bi bilo sramotno e, za fondove koji su na raspolaganju Europskoj uniji, mislim da bi ovo trebalo svakako aktivirati. Sljedeći govornik, izvolite. Već ste dijelom odgovorili na pitanja koja sam zapravo želio postaviti. Samo kratko. Kohezijska politika koja je dosad vođena nekako je bila politika posljednjeg trena. To je dovodilo do kašnjenja i mislim da s promjenom pristupa možda u konačnici i dobijemo investicije. Zapravo želimo da kohezijska politika počne lučiti rezultate. Mene zanima kako napreduje provedba operativnih programa. Kako se s time nose države članice, odnosno regije? I još jedna stvar koja je s time povezana, želio bih znati mogu li e, sadašnja kašnjenja, odnosno nepoštivanja rokova, imati e, negativni učinak na korištenje sredstava u ovom programskom razdoblju. Hvala lijepa, gospodin Boštenaru. Hvala lijepa i sretna nova godina. Implementation povjerenice, kakva je vaša procjena instrumenta za povezivanje Europe Connecting Europe Facility? Imamo sada već određeno iskustvo. Kakve su iskustva i kakvi su rezultati država članice? Imate li kakve informacije od glavne uprave TRAN i ostalih glavnih uprava koje su uključene u provedbu? Moje drugo pitanje vezano je uz jednu moju obsesiju. To su upravni kapaciteti ili administrativni kapaciteti. Kako napreduje e, provedba pilot projekata koje je pokrenula nova glavna uprava? Postoje li izvješća koja bi nam omogućila da vidimo na koji način se mogu poboljšati? poboljšati administrativni kapaciteti. To je bio jedan od najvažnijih elemenata. Hvala. Gospodin Monskur, izvolite. Gospođo povjerenice, možemo vidjeti da su europske institucije već neko vrijeme obavijene nedostatkom optimizma ja vam stoga želim mnogo sreće, mnogo hrabrosti i izdržljivosti u nadolazećoj godini. Što se tiče kohezijske politike, znate i sami koliko je važna uloga te politike u razvoju naših e, zemalja i regija, posebice najudaljenih regija. Vi ste u komunikaciji iskazali dobru volju da se ostvare ciljevi, ti ciljevi su jasni. Sada treba krenuti s provedbom. Želio sam samo reći da ne smijemo zaboraviti da je prioritetni cilj nas kao zastupnika poboljšati kvalitetu života, odnosno doprinijeti poboljšanju kvalitete života naših građana. Dakle, želimo mijenjati život građana nabolje. Ako ova politika koju zastupate na našim područjima, posebice na najudaljenim područjima, omogući da se ti ciljevi ostvare, jedino što mogu reći je bravo i ja vam iskreno želim da se to i ostvari. Hvala vam i još jednom mnogo sreće. Thank you, thank you very much, Madame Hvala. Gospođa izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Dobrodošli natrag, gospođo povjerenice. Drago nam je što ste prošle godine uložili mnogo truda u ostvarenje ciljeva, e, to zaista cijenimo. Bili ste vrlo aktivni. Posjetili ste određene regije koje su zapale u poteškoće i to je svakako nešto što je predstavljalo poticaj za poboljšanje. Međutim, imamo još uvijek problem slabe karike. Slaba karika je zapravo problem administrativnog kapaciteta i jednostavno nesposobnost da se e, sredstvima upravlja na adekvatan način. Sredstva koja su na raspolaganju i fondovi iz kojih se ona mogu uzeti nisu jedino pitanje i jedini problem. Postavlja se naravno i pitanje što se može učiniti vezano uz e, one koji koriste sredstva, ali ne radi se samo o tome koliko novca imate na raspolaganju, nego kako se taj novac troši. Pokazalo se da ex post kontrole koje se provode i godinama nakon provedbe programa zapravo nisu adekvatni instrument i zapravo jedino izazivaju paniku. 2014. E, godine revizorski sud je vrlo kritično analizirao e, one koji su upravljali sredstvima i zapravo je rekao da e, kontrole koje se provode ex post nisu u potpunosti pomogle ispravljanju grešaka. Nije se čak niti moguće moglo utvrditi tijekom tih e, provjera je li korištenje sredstava u istinu dovelo do otvaranja novih radnih mjesta, je li dovelo do ostvarenja ciljeva koji su bili postavljeni. Nadam se da zbog političkih scenarija e, do kojih vrlo brzo dolazi neće doći do slabljenja kohezijske politike. Pitanje koje želim postaviti je sljedeće. S obzirom na to da govorimo o specifičnostima u samoj komunikaciji, a posebice govorimo o specifičnosti otočnih područja. Pustimo za sada po strani porezne oaze, držimo se otoka kao takvih. Možete li nam reći nešto više o e, novcu koji je namijenjen tim područjima? Posljednje pitanje, gospodin Hedman, vrlo kratko, molim vas. I e, bit ću kratak. Hvala, gospođo predsjedateljice. Hvala, gospođo povjerenice, hvala što ste s nama. Vrlo kratko, moje pitanje je sljedeće. Želio bih znati je li vaša jedinica poboljšala mogućnosti komplementarnog djelovanja i sinergija između Europskog socijalnog fonda e RDF-a? Ne govori se mnogo o tome. Često se spominje efikasnost kohezijske politike, a meni se čini da postoji manevarski prostor za poboljšanja u ostvarivanju sinergijskog efekta između ovih instrumenata. Države članice trebalo bi potaknuti da koriste takozvani cross financing, dakle uzajamno financiranje, kako bi se dopunila sredstva na onim razinama gdje nedostaju i kako bi se dodatno iskoristila sinergija i komplementarni efekt različitih strukturnih fondova. Hvala, hvala lijepa na svim pitanjima. Nikad nemamo dovoljno vremena, kao i obično, ali sada ću dati riječ e, gospođi povjerenici kako bi odgovorila na sva pitanja. Gospodin eh, Van Milde, gospodine Leborg, ne mogu se složiti s vama vezano uz komunikaciju. Da Ne mogu se složiti da ta komunikacija nije korisna. Više od 450 milijardi eura iz strukturnih fondova svakako su od ključne važnosti za otvaranje radnih mjesta. U komunikaciji smo objasnili koje su obveze države članice preuzele u smislu postizanja određenih stvari do kraja 2023. godine. To je prvi puta da Europska komisija unaprijed može reći ne samo na koja će se područja sredstva potrošiti, već isto tako može reći koja su očekivana postignuća od korištenja tih sredstava. Meni se čini da je to dobar temelj za javnu transparentnu raspravu koja će pomoći da se adekvatno prati na što se novac troši i da se vidi kakve vrste projekata plaćamo vlastitim novcem. Ne znam jeste li svjesni da postoji prilog sa informativnim dokumentima o svakoj pojedini zemlji gdje se nalaze i kvantitativne i kvalitativne informacije po zemljama. U svakom slučaju ja bih vas željela informirati da smo pokrenuli studiju u Europskoj komisiji vezano uz kakvoću ovih programa i bit će mi itekako drago da o tome podnesem izvješće tijekom ove godine. Što se tiče gospodina Hanmonda, about Greece. So, as you know, Uh, Kao što znate, već sam bila ovdje i već sam e, rekla da u iznimnim situacijama trebamo donositi i izvanredne mjere. I drago mi je da je parlament upravo to učinio. Kao što ste vi rekli, svi znamo da nema izgovora ili isprike da grčke vlasti ne provode, odnosno ne provedu te izvanredne mjere. Ali nešto bih htjela reći i o tome što smo mi usvojili. Mi smo od grčkih vlasti tražili da e, stvore zaštitni mehanizam kako bi dodatna sredstva koja smo odobrili, a proizlaze iz razdoblja od 2007. do 2013. godine, da stave na raspolaganje e, korisnicima različitih programa, jer smo u medijima pročitali da se taj novac e, može, da postoji rizik da će se taj novac e, iskoristiti za mirovine, da postoje određeni rizici o tome. I usvojena je zajednička ministarska deklaracija kako bi se uspostavio taj zaštitni mehanizam za ta sredstva odobljena iz razdoblja od 2007. do 2013. te za programsko razdoblje do 2020. godine. Grčke vlasti trebaju obavijestiti e, komisiju o svim e, sredstvima koja su e, isplaćena u okviru programa koji se sufinanciraju. Kao što sam već rekla, od 2016. godine komisija će svake godine podnositi izvješće na temelju e, izvješća o provedbi e, strukturnih fondova, odnosno programa temeljenih strukturnim fondovima e, država članica. Kad je riječ o CPR-u, Grčka je postigla visoku razinu provedbe, operativnih programa, gotovo 99 odnosno mislim da je točnije 91 e, a europski prosjek je 88%. E, te specifične mjere omogućuju Grčkoj da se suoči s problemom likvidnosti koji se pojavio e, ljeti, te da pokrene ponovno investicije u realno gospodarstvo. Govorili ste o projektima koji su izloženi riziku. E, glavna uprava za regionalni razvoj je u svakodnevnom kontaktu s njima. Koliko znamo, projekt koji je najugroženiji je onaj koji se odnosi na Solun, te e, projekt e, zbrinjavanja otpada prije svega na Peloponezu jer kao što znate Grčka je već treći puta tužena e, sudu zbog problema s e, gospodarenjem otpadom. U odboru KONT e, nastala nastala ideja od 186 projekata i vidjet ćemo s Europskim parlamentom ali i s grčkim vlastima kako se to može provesti. Ali mislim da iz zakonodavne perspektive da smo učinili sve što se dalo učiniti ili sada je zapravo sve na državi članici da to provede. U proteklom e, razdoblju smo dosta kontaktirali s Grčkom prije svega u kontekstu izbjegličke krize, to je bio ogroman problem. Kontaktirala sam s guvernerima i pokušala sam ih uvjeriti da e, iskoriste naša sredstva da bi poboljšale uvjete e, za izbjeglice kao što znate znate kakva je bila situacija na Lesbosu i znate da tisuće ljudi dolaze svaki dan i htjeli smo pomoći Grčkoj i u tom smislu. Gospodin Novakov Gospodin Novakov, dakle da postoji e, služba za potporu za provedbu strukturnih reformi. Bitno je da države članice provode važne strukturne reforme i to nevezano u strukturne fondove. Ne radi se samo o reformi javne uprave. E, u nekim zemljama je potrebna reforma sustava pravosuđa i nekih drugih sustava. Zajedno s državama članicama smo utvrdili one sektore gdje su potrebne reforme najviše. Uvjeravam vas da ću ja osobno i moje službe i dalje pružati potporu državama članicama da na najbolji mogući e, način iskoriste raspoložive fondove i to e, putem e, pristupa radne skupine. Znate da je ta radna skupina Task Force dakle, uvedena 2007. do 2013. godine i s time će se nastaviti. I prošle godine su postignuti određeni uspjesi u pogledu implementacije strukturnih fondova, zahvaljujući toj radnoj skupini, tu su bili akcijski planovi i tako dalje. Dakle, nakon postignutih rezultata odlučili smo nastaviti s tim e, pristupom i u dakle, sljedećem programskom razdoblju. Ispričavam se e, ako krivo izgovorim ime zastupnika koji, e, na čije ću pitanje sada odgovoriti. Vlasti na regionalnoj i lokalnoj razini. Kao što znamo, administrativni kapacitet je srž našeg rada. E, kao što sam rekla i gospodinu Novakovu, mi želimo e, i dalje primjenjivati taj projekt. Zatim imamo i projekt za one regije koje zaostaju u razvoju jer želimo vidjeti zašto u nekim regijama, neovisno o tome koliko sredstava uložimo, rast i dalje se ne povećava, gospodarska situacija ne ide nabolje. Tako da mislim da je doista važno provesti analizu e, pojedinih regija, poput recimo nekih regija u Međuđornu, koje su primile dosta ulaganja, a rezultati nisu tu. Isto tako postoje regije koje zaostaju u razvoju, koje kada dobiju sredstva dosta brzo postižu rezultate u pogledu e, rasta, radnih mjesta i tako dalje. Kad riječ o pitanju Konstance, mi smo na početku razdoblja procjene i zajedno s parlamentom ćemo vidjeti na koji način e, pristupiti reviziji VFO-a. Mislim da trebamo raditi s drugim odborima isto tako, kao i s ovim. E, susrela sam se s nekim članovima odbora za proračun i čini mi se da je njihova vizija drugačija. Trebamo vidjeti na koji način će se provesti e, ta revizija višegodišnjeg financijskog okvira. Gospođo Vesvala, čestitam vam na izvješću o programu za razvoj gradova. Mislim da je jako važno raditi na tom programu. Imala sam i um, sastanak s predstavnikom uh, UN Habitata E, ove godine će se održati i sastanak u Ekvadoru o toj temi i mislim da je bitno da po tom pitanju surađujemo s UN-om i nekim drugim institucijama. To je regionalna politika koja e, odražava karakteristike svih regija, uzimajući u obzir i ruralne i urbane dimenzije. Ne radi se zapravo o sukobu između e, urbanog i, rurbanog, i ruralnog područja, i mi stavljamo veliki na, naglasak na male i srednje gradove. U Ožiku će se održati sastanak i sa gradonačelnicima, ali ovaj e, plan urbanog razvoja, program urbanog razvoja je bitan. 75% državljana Europe živi u gradovima gospođo Vard. U velikoj mjeri se slažem s vama u pogledu uloge malih i srednjih poduzeća, pogotovo u ruralnim područjima. I drago mi je da ćemo u idućem programskom razdoblju težiti, pružiti potporu E, novim i malim poduzećima, prije svega mislim na startupove. Očekujemo pružiti pomoć u iznosu od, dakle, pružiti pomoć oko 2 e, milijuna e, tih malih novih srednjih, novih malih i srednjih poduzeća. Kad je riječ o poplavama, bitno je prijaviti se za fond solidarnosti. Do sada nismo u komisiji zaprimili nijedan zahtjev vezan uz to e, mi smo solidarni prema stanovnicima Kambrije. Prošlo je već 12 tjedana od početka i mislim da je to šteta. I tu se radi o matematičkoj jednadžbi središnjih vlasti Ujedinjene kraljevine koja zapravo e, želi pokazati da im nije potreban europski novac. Ali ovaj instrument je doista koristan jer e, smo već mogli isplatiti 10% iznosa pomoći kao hitnu mjeru, ali nismo zaprimili e, zahtjev za tim sredstvima i provjerila sam, za ta sredstva ne mogu se prijaviti predstavnici e, regionalne ili lokalne vlasti, već središnje vlasti. Gospodin Česak, slažem se s vama da kašnjenja mogu imati svoje posljedice. Primjerice, ovo, e, ova odgoda vezana za e, novo programsko razdoblje uzrokovana je sporim donošenjem uredbe u Europskom parlamentu usvojena je u prosincu 2014. godine i doista me brine to novo programsko razdoblje zato što do sada nismo dobili obavijesti od svih država članica da će odnosno e, da su e, definirali ovjerene institucije i definirali institucije za praćenje. Nadamo se da će to biti učinjeno do ljeta jer ne možemo izvršiti bilo kakva plaćanja sve dok se ne uspostave potrebne institucije za ovo novo programsko razdoblje. Ali blisko surađujemo s državama članicama kako bismo bili sigurni da će sve stići e, napraviti to na vrijeme. Posljednje programsko razdoblje počelo je vrlo kasno i pokazalo se da je vrlo teško sustići zaostatke. U svakom slučaju države članice moraju brzo raditi. Znamo da postoje poteškoće s informatičkim sustavima, postoje tu i drugi problemi, ali mislim da je jako važno e, da se dovrši e, na dobar način ovo prošlo programsko razdoblje od 2007. do 2013. godine i da se započne s novim programskim razdobljem. To naravno znači da države članice moraju uložiti dodatne e, napore, lakše je zatvoriti proteklo programsko razdoblje nego otvoriti novo. Gospodin Poštinaru više nije ovdje. Odgovorila sam na pitanje vezano uz administrativni kapacitet. Rekla sam da je to jako važno. Gospodin Manskur, da, naravno, kao što znate, jako pazimo na najudaljenije regije. Donijeli smo određene teritorijalne programe, oni su već usvojeni i drago nam je da ćemo se uspjeti idući tjedan u Strasburu sastati, dakle bit ću tamo ja i povjerenik Vela. oni su dakle isto zainteresirani za našu politiku vezanu uz najudaljenije regije. Mislim da praktično trebamo vidjeti što možemo učiniti više kako bismo pomogli tim najudaljenijim regijama koje već se na, mislim, one su doista jako daleko i samim time su u, u ranjivom položaju. Gospođa Đufrida, gospođa Đufrida, da, naravno, neke smo stvari naučili iz prošlosti i bitno je to proanalizirati i iskoristiti naučeno u nadolazećem razdoblju, odnosno programskom razdoblju do 2020. godine. Slažem se da na neki način su politike ugrožene zato što ima jako puno e, hitnih situacija i treba već razmišljati o razdoblju nakon 2020. godine. Kad je riječ o otocima, e, imamo konkretnu politiku koja se odnosi na najudaljenije regije. Otoci su dio e, te politike, ali jako je vi, važno da se pozabavimo problematikom otoka. I posljednje pitanje odnosi se na komplementarnost i sinergiju. Sukladno novim uredbama to je postala obveza. Kao što sam već rekla, bilo je slučajeva gdje e, ova sredstva na neki način nisu bila udružena. Iz, u, u moje zemlji, i to na sjeveru zapadu, e, izgradili smo određene građevine koristeći e, sredstva CRD EFA, međutim, e, unatoč izgrađenoj infrastrukturi nisu određene ni drugi zahtjevi ispunjeni, odnosno oni nemaju e, osoblja koje im je potrebno za bolnicu ili za školu. Dakle, potrebno je tu iskoristiti sredstva ili iz e, Fonda za regionalni razvoj ili e, Europskog socijalnog fonda ili nacionalna sredstva da se e, dopuni taj projekt i da zaživi. Kad je riječ o investicijskom planu, nadam se da ćemo na kraju ovog mjeseca imati smjernice za nadležna tijela država članica kako bi oni znali kako iskombinirati fondove. Na primjer, ako imaju velike projekte za željeznicu ili za ceste, evo recimo imamo taj, taj slučaj u Sloveniji, imaju projekt vezan uz željeznicu, ali ako ako sva sredstva usmjere na željeznicu, na neki način se iskoristiti e, sva sredstva koja su im namijenjena u ovom e, programskom e, razdoblju i oni se mogu recimo obratiti Europskoj investicijskoj banci da bi dobili dodatna sredstva. Mislim da će ove smjernice biti prilično korisne državama članicama i nadležnim tijelima. Nadamo se da će to biti gotovo tijekom siječnja, ali mislim da je najbolje da vas obavijestimo o tome kada ćemo um, dobiti, odnosno spremiti e, te smjernice kako biste i e, povećali, podigli razinu svijesti u državama članicama. Hvala vam puno na pozornosti. Nadam se da ćemo dobro surađivati i iznedriti nove ideje. Tijekom sastanka dobili smo ove letke o deset e, prioriteta, a ja sam ih dobio šest, pa sam malo zbunjen. Moje pitanje, e, o čemu se radi, o prioritetima e, komisije? i što učiniti, ili to članak 16. Tu su informacije o imigraciji, o gospodarskom upravljanju. Što se od nas očekuje da radimo? Sve to može biti dobro, ali je za nas bitno znati o čemu, što očekujete. Ovo je naše ovo je doprinos strukturnim fondovima ostvarenju prioriteta komisije. Da, možete ovo iskoristiti jer kao što znate strukturni fondovi, kao što smo rekli, pokrivaju i pitanje imigracije, unutarnjeg tržišta, prometa. Dakle, naša sredstva su svugdje u svim sektorima, to znate bolje od mene i mislim da je dobro da razmjenjujemo informacije. Hvala. Mislim da su ovo kvalitetne informacije jer u kontekstu naših razgovora E, znamo je e, koliko je važna kohezijska politika i sada je važno naglasiti da kohezijska politika je e, odnosno prožima sve prioritete prioriteta komisije. Hvala vam puno povjerenice u ime svih članova odbora regiji. Želimo vam sretnu novu godinu, puno uspjeha i zdravlja i nadamo se da ćemo vas ponovno ugostiti na proljeće. Uh, Možemo sada nastaviti s dnevnim redom. Sljedeća točka je situacija na sredozemlju te potreba za holističkim pristupom Europske unije pitanju migracija. Gospodin Kocolino je naš izvjestitelj. Odbor LIBE sastavlja izvješće o stanju na sredozemlju te o potrebi za holističkim pristupom migraciji. Odbor regiji priprema mišljenje. Naš izvjestitelj, gospodin Kocolino, će e, iznijeti e, svoje mišljenje, a radi se o instrumentima e, koji će pomoći gradovima i državama da se suoče sa e, priljevom izbjeglica. 15.2. ćemo imati konačno mišljenje, a izvjestitelji u Sjeni će im trebati vrijeme da razmotre to mišljenje. Predlažem da rok za podnošenje amandmana e, bude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 Imamo mnogo preklapanja u ovom izvještaju sa onim što je govorila povjerenica. Usredotočio sam se e, na ovaj fenomen sa stanovišta e, strukturnih elemenata. Ne samo zbog e, situacije koja se pojavila u posljednjih nekoliko mjeseci. Dobio sam E, i amandmani od kolega mislim da će se isto tako na to usredotočiti. Imamo ovdje tri elementa. Moramo imati sveobuhvatan pristup, to je jedan e, element. E, pozivamo komisiju, državne, države članice i lokalne vlasti da interveniraju. Podržavam prijedloge koje smo dobili od luksemburskog predsjedništva koje su potvrđeni 22. E, studenog. Ono što možemo e, napraviti da bismo potakli e, one koji su uključeni u prijamu izbjeglica kako njima možemo pomoći i na kraju na kraju ovog mišljenja E, spomenjem vrlo osjetljivu temu, a to je pitanje članka 23 kad se radi o obustavljanja e, obveza e, za plaćanje kad je dodatno financiranje potrebno za ove vrlo hitne slučajeve. kao što znate čuli smo sada rok za predavanje amandmana je u sjeni gospodin Valkostel ima riječ hvala predsjednice u prvom redu bih htio čestitati izvjestitelju na odlično obavljenom poslu E, e, ovdje imamo uravnoteženo mišljenje koje e, se bavi raznim temama. Molim da isključite mikrofon izvjestitelja. Općenito govoreći, kao što sam rekao, uglavnom se slažem s izvještajem E, naravno da ćemo dobiti amandmane. Svrha amandmana će biti da e, doprinese kvaliteti mišljenja e, kad se radi o politici migracija i azila kao i o integracijama. Treba, trebamo imati više integracije među lokalnim vlastima, također i bolje upravljanje. Gospodin Čezak, izvolite. Zahvaljujem. Predsjednice, ja govorim u ime Tomaša Polembe. Hvala lijepa e, na ovom dokumentu i za sve što je tamo navedeno. E, sada govorimo o cijeloj e, migracijskoj krizi. To je dinamična tema moramo sve učiniti kako bismo se e, držali kohezijske politike i e, kompetencija. E, moramo ukazati na osnove kohezijske politike Drugo, moramo odgovoriti na pitanje koje se postavlja. Da li kohezijska politika mora igrati ulogu u zaustavljanju ove krize? Da li su strukturni fondovi dobar instrument za minimiziranje posljedica ove krize? Nema li i drugih sredstava reakcije? I e, treće, e, e, odluke o fondovima i njihovoj alokaciji e, ne trebaju li to donositi države članice a ne komisija e, moramo imati kohezijsku politiku koja pomaže koja pomaže u hitnim slučajevima međutim to nije primarna svrha kohezijskih fondova ona, e, ti fondovi odgovaraju na e, potrebe država članica. Dakle, sada imamo drugačije korištenje. Ovi e, ogromni tokovi migranata, njih treba savladati. A imat ćemo i još kandidata za prijam. Izbjeglice trebaju pomoć, naše djelovanje mora biti kontrolirano i koordinirano. Ne radi se samo o izazovima migracije i izbjeglicama, već i o sigurnosti naših građana. Što se tiče strukturnih fondova i korištenje za ovu krizu, oni moraju doći državama članicama i e, regijama i općinama E, imam, to je e, preduvijek za preživljavanje. E, komisija i njene odluke zaista ne dozvoljava rješavanje ove situacije. Predsjedavajuća, vrlo kratko. Mislim da je mišljenje koje je gospodin Kozolino napravio dobro mišljenje i nema puno što dodati. Samo želim naglasiti to da je <clears throat> važno poentirati upravo da e, trebaju lokalne regionalne državne i naravno e, europska unija zaista međusobno koordinirati sve ono što se dešava e, na području sredozemlja kad govorimo o migrantskoj krizi jer se uvijek negdje nešto dešava a to znači da se dešava u nekom najmanjem mjestu na nekoj obali na nekoj plaži na nekoj ne znam negdje ovaj, gdje, počinje europa na jugu i mislim da je upravo to što je i to napisano u ovom mišljenju iznimno važno zato što ne možemo ostaviti lokalne ili regionalne vlasti e, same da se bore sa takvim velikim izazovima kao što je migrantska kriza i zato, podržavam ovo, mišljenje i vjerujem da će doprinijeti na neki način zaokruživanju stavova e, našeg parlamenta. E, hvala, hvala lijepa. Gospodin Rope ima riječ. E, gospođo predsjednice, ja ću govoriti u ime kolege Vane e, koji zahvaljuje izvjestitelju gospodinu Kozolinovu na vrlo dobrom nacrtu mišljenju. Naš klub zagovara ko korištenje europskih strukturnih investicijskih fondova u ovom, ovoj krizi. Povjerenica Kretu i komisija je pokazala fleksibilnost. Voljna je adaptirati program e, za razdoblje od 2014. do 2020 samo su dvije zemlje iskoristile nove mogućnosti. E, zato što države članice se ne žele vraćati akcijskim programima. Moramo dozvoliti mogućnost da programe mijenjamo u budućnosti. E, drago nam je što smo dobili nacrt mišljenja, ali želimo dodati nekoliko elemenata E, u prvom redu treba uključiti i rad e, dobrovoljaca, neplaćeni rad. Njihov je rad od ogromne važnosti, naročito u područjima gdje država nije mogla osigurati potrebne službe. Moramo spomenuti i važnost e, suradnje sa civilnim društvom. To jedna treća točka je važna E, solidarnost među državama koju nismo vidjeli u posljednjih nekoliko mjeseci. Treba naglasiti i važnost e, međudržavnih e, inicijativa. Hvala svima. Gospođa Bana je spremna surađivati s izvjestiteljem. Ovo je mišljenje koje smo svi željeli imati e, zbog urgentnosti sadašnje situacije. I stoga dijelim, e, dijelim mišljenje o hitnosti e, situacije. Trebamo mijenjati operativne programe, oni moraju biti fleksibilni. Moramo pažljivo gledati kako se resursi koriste E, recimo upravljanje prijamnim centrima za izbjeglice. Tu vidimo događaje koje, koji zabrinjavaju. E, sudske vlasti e, žele možda i intervenirati tu. Također, također je važna prekogranična suradnja Htio bih e, dati nekoliko općenitih primjedbi. E, pojedine države e, članice moraju biti dosljednije u svojim akcijama. Nije, one moraju izvještavati. Nije dovoljno da slijede svoje vlastite akcijske programe. Libija je primjer kako je do čega dovode nekoordinirane akcije. Sve to dovodi do masovnih migracija. E, e slijedom e, člana 80 e, ugovora o funkcioniranju Europske unije moramo osigurati solidarnost među državama članicama. To, to uključuje i financiranje. E, događaji u Kölnju su strašni, ali to se ne smije iskoristiti za stigmatiziranje izbjeglica. E, ne smijemo reći da je jedini način da se riješimo ovih tokova jeste e, da stvorimo sigurna mjesta gdje ti ljudi mogu živjeti Želite li uzeti riječ? E, vrlo kratko. U prvom redu mi se protivimo politici masivne e, imigracije. Mm, e, to su nezakoniti migranti. Mi smo protiv ovog mišljenja jer e, Evropska unija i države članice ne mogu plaćati za tu imigraciju. Ovi ogromni tokovi izbjeglica e, dovode u opasnost e, našu civilizaciju. To može biti od katastrofalnih posljedica za naše zemlje. ENL je protiv ovih tokova i prijema tih izbjeglica. To nije na nama da e, primamo te izbjeglice. E, ima e, zemalja koje su bliže Siriji i one to mogu učiniti. Gospođa Merkel je htjela primati primiti stotine tisuća izbjeglica, a sada imamo u Njemačkoj migrantsku krizu to je opasno za nas, to je e, e, upravo samo, ubilačko kretanje za neke države. E, ja bih više volio da razmišljamo kako izaći iz Schengena, kako bi se države članice mogle braniti, kako bi mogle obraniti svoj suverenitet i odlučiti što će raditi sa izbjeglicama. Naše mišljenje o ovom mišljenju je negativno. Hvala lijepa. Još dva su imena na popisu govornika za sudjelovanje u raspravi i to je to. Gospođa Tomašić i gospođa Gofrida. Gospođa Tomašić, izvolite. Hvala lijepa. Vrlo kratko nacrt izvješća je dobar naravno da ćemo to doraditi sa amandmanima jednu stvar što ja želim naglasiti ako doista želimo pomoći izbjeglicama da nađu posao te pomoći pri integraciji trebali bi sve članice dostaviti informacije koja zanimanja trebaju tako će po stručnoj spremnosti migranti biti poslani u određena područja. to će puno više kad nađu posao, puno će prije pomoći integraciji. također moramo paziti gdje je nezaposlenost lokalnog stanovništva velika, ne možemo migrante slati tamo jer to bi doista došlo do međusobne netrpeljivosti. Hvala lijepa. Thank Volevo complimentarmi con il collega. Gospođa gottfried hvala. Ja bih željela čestitati gospodinu Kocolinu na ovom izvješću. Mislim da je bilo vrlo efikasno i učinkovito. E, zaista cijenim detalje koje je naveo kao i strukturu. To je pitanje koje zapravo ima zaista veliku, velike implikacije za regionalnu administraciju i osjetit će se na više razina europske vlasti. Moja regija je posebice pod udarom, ja sam sa Sicilije. Naravno Italija kao cjelina je uistinu imala velikih problema nositi se sa poplavom tisuća i tisuća izbjeglica koje dolaze u Europu ali Sicilija je posebice bila na udaru. Što se tiče granica, mi u našoj e, regiji moramo ponovno dati potporu. Trebate dati zdravstvenu skrb, trebate dati socijalnu potporu e, i znači da za to treba i novac. Novac koji se zapravo koristio za nekakve redovne stvari sada se mora koristiti za hitnu situaciju. E, što naravno izaziva probleme na drugim područjima. E, naravno, hitne situacije bi trebalo nastojati izbjeći, trebalo bi predvidjeti e, što će se dogoditi kako bi se moglo na vrijeme djelovati kako situacija ne bi dobila prekomjerne razmjere. Mi međutim nismo uspjeli niti predvidjeti situaciju, niti smo uspjeli pronaći adekvatan, dovoljno efikasan pristup. Mislim da ova cijela situacija zapravo ima dva aspekta. Moramo se pobrinuti da postoji uistinu sveobuhvatni europski pristup. Ne možemo očekivati od pojedinačnih država članica da se same nose s ovime. Istovremeno, sasvim je jasno da se učinak cijele ove priče najviše osjeća na regionalnoj razini. Zahvaljujem Jeffreyu na odrađenom poslu. Kao što sam rekla na početku, Članak 23. članak koji govori o potrebi za fleksibilnošću u pristupu e, javnoj potrošnji. Nešto je što je značajno i ja želim temeljem toga inzistirati da nam treba fleksibilan pristup, a ne rigidan pristup. Kao što smo imali prilike vidjeti, svaki prekruti pristup ne omogućuje efikasno rješavanje problema. E, takav pristup ne bi smio zapravo sankcionirati ličena na uštrb onih regija koje su najviše učinile i koje se nose s najvećim teretom. Takav pristup koji bi išao u tom smjeru doveo bi do kaosa i nereda. I naći ćemo se u situaciji da smo nemoćni u trenutku kada nam je dužnost pružiti dobrodošlicu i pomoći tim ljudima da se integriraju. Svaki pristup koji usvojimo treba biti integrirani pristup. I na mnogim se odborima zapravo govorilo o potrebi za holističkim pristupom. Naš rad u parlamentu trebao bi se obavljati tako da se izbjegne bilo kakav posljedični kaos ili dodatna patnja u pogođenim regijama. To je osnovni pristup. Evo to su komentari kotega, kolega i izvjestitelja u Sjeni. Imamo predstavnike iz Europske komisije, gospodin Urnos iz glavne uprave Regio i gospodin Šamprejn iz glavne uprave Home. Nadam se da sam dobro izgovorila prezimena. Ispričavam se ako to nije bio slučaj. Izvolite, dajem vam riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Migracija zaista jest jedan od ključnih prioriteta sve otkad je gospodin Juncker došao na poziciju predsjednika Europske komisije. To je jedan od deset prioriteta i definitivno područje u kojem smo vrlo aktivni. Od usvajanja našeg programa za migracije nastojali smo provoditi sveobuhvatni pristup koji uzima u obzir lice naleći apsolutno sve aspekte ovoga fenomena. Jako nam je drago što je Europski parlament također u ovome izvješću krenuo u smjeru holističkog pristupa rješavanju problema migracije. To je svakako nešto što će nam biti u interesa u daljem razvoju politika. Mislim da ne mogu ne složiti se sa izlaganjima koja su stavila naglasak na činjenicu da se radi o problemu koji nema jedinstvenog rješenja. To je problem koji traži mnogo truda različitih aktera, kako na lokalnoj i regionalnoj razini, tako i na nacionalnoj i europskoj razini. I kao što je e, naš povjerenik Mopulos istaknuo, niti jedna država članica ne može se s time nositi sama. Treba nam europski pristup. Također, veselimo se stoga o mišljenju ovoga odbora koji će biti itekako korisno u našim danjim razmatranjima situacija. Sada dajem riječ kolegi. Hvala lijepa. Evo samo nekoliko riječi vezano uz europska sredstva, posebice ERDF. Kao što je povjerenica Krecu malo prije rekla, mi smo u neprestanom dijalogu s državama članicama i nastojimo vidjeti na koji način se može mobilizirati više europskih sredstava u hvatanju ukošta sa izazovom migracije. Želio bih spomenuti dvije stvari koje su ovdje važne. Povjerenica Krecu postala je pismo svim državama članicama u kojima postavlja ta pitanja i traži trenutačnu akciju vezano uz integraciju migranata i korištenje sredstava na adekvatan način za to. I mi zapravo neprestano razgovaramo s državama članicama o tome na koji način žele odgovoriti i udovoljiti potrebama s kojima se suočavaju. Većina država članica je vrlo pozitivna. Do sada smo dobili zapravo devet odgovora koji su uglavnom pozitivni. E, možda nisu još do kraja usvojeni programi, ali volja postoji. Neke države članice nevoljkije odgovaraju na e, ove zahtjeve zato što kažu da misle da nema dodatnog prostora, odnosno da nema e, dodatnih sredstava koja bi se mogla odvojiti za ovo pitanje. Neprestano e, smo u kontaktu sa državama članicama i iz glavne uprave regio i iz glavne uprave home kako bismo među ostalim pratili zapadno-balkansku rutu. Bili smo u Sloveniji, Mađarskoj, Hrvatskoj, Albaniji, Srbiji i razgovarali smo zapravo bilateralno sa predstavnicima vlada o osnovnim potrebama, o izazovima u budućnosti i o načinu na koji se europska sredstva mogu koristiti. Nadamo se da će doći do značajnih promjena u ovome kontekstu skori korištenjem fondova zato što vidimo da su potrebe zaista velike. U nadolazećim mjesecima planiramo se sastati s nekim međunarodnim organizacijama i nevladinim udrugama koje djeluju u ovom području poput Crvenog križa, Caritesa, UNHCR-a i ostalih. Želimo zapravo vidjeti kako oni vide potrebe, što oni misle kako bi se bolje mogla iskoristiti europska sredstva u tom kontekstu. I posljednja stvar koju želim reći odnosi se na nešto, nešto što ste i sami spomenuli. Spomenuli ste članak 23. u više navrata. Fleksibilnost je, kao što znate, oduvijek nešto o čemu se raspravlja. U Europskoj komisiji se o tome govorilo u dokumentaciji koja je također objavljena 2015. godine, bavi se ovim pitanjem, naglasak je na fleksibilnosti, tako da to imamo u, na umu. Hvala lijepo. E, želimo li možda završiti raspravu gospodine Konzolino? Hvala vam. Da, ovo je vrlo važna rasprava. Sudjelovanje i suradnja definitivno su ono na što treba staviti naglasak. Meni se čini da kohezijska politika iako se ponekad doima jako krutom i vremenski ograničenom, ipak ostavlja određene mogućnosti za socijalnu inovaciju i to je vrlo važna stvar. Europska komisija je na prethodnim sastancima u raspravama rekla da zaista tome jest tako i da postoje inovativne točke u kohezijskoj politici. Hvala. Hvala lijepa. Rok E, za amandmane je ponedjeljak 8. siječnja 5 poslje dakle 17 sati. Nastavljamo dalje po dnevnom redu, imamo li što po točkom razno? Ne. Dozvolite da vas podsjetim kad su sljedeći sastanci. Poslje podne u ponedjeljak 25. siječnja imat ćemo sa odborom Koter odbora regija i izvanredni sastanak gdje možemo raspravljati o urbanoj agendi. Dobit ćete uskoro nacrt dnevnog reda, nadam se da će to biti vrlo, vrlo skoro. Što se tiče naših redovnih sastanaka koji se trebaju držati Prvi će biti u ponedjeljak 15. veljače 2016. poslije podne i u utorak 16. veljače 2016. ujutro. Ovime zatvaram sastanak i molim sve one koji nisu pozvani na sastanak koordinatora da otiđu iz prostorije što je brže moguće. Ispričavam se što moram tako reći, ali vrijeme nam ističe. Zahvaljujem prevoditeljima na dobro poslu i podsjećam koordinatore da ćemo imati prevođenje do 12.30. Nakon toga nastavit ćemo raditi najvjerojatnije na engleskom.